Colleagues, please. Uh. Poštovani kolege, ljubazno vas molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti sa sastankom. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti gospodina Angela Guriju, glavnog tajnika OECD-a kojega svi dobro poznajete. Danas na dnevnom redu imamo razmjenu gledišta s njim. On će govoriti o ekonomskom pregledu Europske unije za 2018. godinu Europske unije i europodručja. Dakle, to su dva pregleda koje OECD priprema svake dvije godine kako bi se procijenila situacija u Europskoj uniji i europodručju.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 kabine odlučile su da također neće prekidati rad kako je to bilo planirano. Također vas obavještavamo da će prevođenje prestati točno u 12.30. Dakle, to su veoma zanimljivi podaci o kojima ćemo danas razgovarati, o kojima se razgovaralo i na eko finu E, nastojanje naravno da se završi bankovna unija, ojača Europska monetarna unija i da se nastavi sa poboljšanjem fiskalnih pravila. Sve su to zanimljive teme. E, OECD je također nam e, dao na raspolaganje jednu brošuru, odnosno jedan letak, nekoliko isprintanih primjeraka možete naći ovdje u prostoriji, a bit će vam dostavljeni u elektroničkom obliku u, na vašu elektroničku poštu. I evo sada dajem riječ gospodinu Guri, još jednom veliko nam je zadovoljstvo što ste ovdje s nama. Da, ovako sa mikrofonom je svakako bolje. Zahvaljujem predsjedatelju. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovno ovdje s nama. Ne znam više je li to treći, četvrti, peti put. U svakom slučaju, drago mi je što sam ovdje. Sljedeći put, molim vas, isplanirajte to malo kasnije u danu. U svakom slučaju predstavljamo ekonomski pregled europodručja, ali i čitave Europske unije. Mi ih izrađujemo kao dvije publikacije, dvije odvojene publikacije, tada to možda izgleda malo umjetno, međutim to je zbog toga što tako to od nas traži komisija ova dva dokumenta kao što možete zamisliti e, međusobno se ne razlikuju mnogo. Dakle, nakon nekoliko godina krize Europska gospodarstva su e, krenula s rastom, stopa nezaposlenosti je 7,1%, predviđamo da će rast se nastaviti ove godine i sljedeće sa stopom od 2% i e, naša potpora e, Uniji se nastavlja dvije i općenito potpora Europskoj Uniji se nastavlja dvije trećine europljana e, prošle godine prema eurobarometru smatralo je da su njihove zemlje imale koristi od Europske Unije dakle to je najveći postotak u proteklom razdoblju u proteklom dugom razdoblju i imamo potporu europske, eh, europskih građana. I dalje eh, prijetnju za gospodarstvo predstavlja protekcionizam i činjenica da neki dijelovi Europske unije i dalje imaju veliku nezaposlenost, odnosno veću nezaposlenost i e, kriza je naravno dovela do rasta protueuropskih stranaka u nekim zemljama. To je nešto što je itekako vidljivo, postaje sve očiglednije svakoga dana i kad pogledamo vijesti. U tom kontekstu naši pregledi stanja u Europskoj uniji i europodručju predlažu na koje načine bi se mogle pojačati kohezija projekta Europske unije i na koji način bi se moglo učvrstiti europodručje. Dakle, riječ je o europskom projektu, o tom svetom gralu, o e, jedinstvenom tržištu, telekomunikacijskom tržištu, energetskom tržištu. Dakle, riječ je o tome da se Europska unija očuva u ovo vrijeme kada se multilateralizam nalazi pod pritiskom. To je multilateralizam koji ste vi ovdje u Europskoj uniji doveli do tako visoke razine. Naglasit ću neke ključne poruke. Prije svega jačanje ekonomske i monetarne unije, euro područje za razliku od mnogih predviđanja preživjelo je krizu i pojačalo svoje funkcioniranje Međutim, napredak u e, monetarnoj uniji je bio neravnomjeran. Prije svega moramo završiti sa izgradnjom bankovne unije. E, europski vođe to su rekli mnogo puta i sljedeći Eurosummit biti će prilika da se ostvari napredak. Postoje tri mogućnosti za to prije svega e, fiskalna, e, fiskalni rezervni mehanizam za jedinstveni sustav za sanaciju banaka. E, Europski monetarni fond jedan je od prijedloga i to ima smisla, dakle ima smisla braniti euro, nije bitno kako ćemo taj mehanizam nazvati, bitno je da on funkcionira. Europski monetarni fond naravno zvuči mnogo kao MMF, pa možda bi zvučao kao nešto što će se naticati sa MMF-om, iako to nikada nije bila ideja. Ideja je naravno bila da e, to bude jedan e, komplementarni mehanizam. Zatim, važno je uspostaviti jedinstveni sustav zaštite depozita i kao treće e, stvoriti Eh, unijeti promjene u regulatorni okvir kako bi se eh, riješio problem eh, koji postoji između banaka i država. Dakle, to međutim nije dovoljno. Bankovna unija nije dovoljna. Potrebne su nove fiskalne politike. Europska središnja banka pomogla je da se stabilizira euro no, monetarna politika također se pokazala e, nedostatnom <clears throat> sama po sebi kako bi prevladala probleme u situaciji u kojoj je inflacija bila na nultoj stopi. Nacionalne fiskalne politike i dalje su ograničene zbog visoke razine duga. Kada je riječ o dugu, svi znamo da neke države imaju visoku razinu javnog duga, međutim ono što se dogodilo u međuvremenu sa nultom kamatnom stopom jest da e, privatni e, sektor, dakle privatne nefinancijske tvrtke kao i kućanstva su počele koristiti dug i zbog toga je dug porastao i dug e, kućanstava i dug privatnog sektora kao i javnog sektora i to je sada veliki udio u BDP-u što naravno predstavlja rizik. Dakle, bilo bi važno da imamo odgovarajuće alate za stabilizaciju koje će omogućiti da se odgovori na probleme u pojedinim zemljama. Također pred, u ovom e, pregledu se preporuča odgovarajući sustav reosiguranja, fond za reosiguranja od kojeg bi koristi mogle imati sve države. Prijedlog komisije vezano uz stabilizaciju ulaganja još je jedan korak koji ide u pravome smjeru. Dakle, s jedne strane govorimo o rastu ulaganja, to je svakako dobro, a s druge strane o mehanizmu reosiguranja, e, što također može dati koristi. Dakle, presložena fiskalna pravila svakako treba pojednostaviti čime će se e, uvesti odgovarajuća pravila za potrošnju što će omogućiti vladama da poboljšaju svoju fiskalnu situaciju. Također mislimo da ta pravila moraju e, nuditi više e, pogodnosti, a manje kažnjavanja. U SAD-u nenaplaćene korporativne obveznice oko četiri puta su više nego bankovni zajmovi za poduzeća. U eurozoni e, situacija je upravo suprotna. To znači da se ne iskorištava na dovoljni način korporativne obveznice, dakle treba razviti kapitalna tržišta. U Europi mi tradicionalno mnogo više se oslanjamo na banke i na tome još treba poraditi. Potom produktivnost, produktivnost, produktivnost, odnosno nedostatak produktivnosti, odnosno spor rast produktivnosti. Dakle, to je još jedan izazov u brojnim zemljama e, što ograničava poboljšanje životnog standarda. Jedinstveno tržište veliko je postignuće, ali i dalje jedinstveno tržište nije dovršeno. U ovom pregledu postoji nekoliko preporuka uključujući i olakšavanje regulatornog opterećenja, smanjenje prepreka za trgovinu i usluge. Treba naglasiti usluge. Usluge tvore između 75 i 80% naših gospodarstava, a borimo se oko poljoprivrednih proizvoda, odjeće, oko goriva i slično, a 75% udjela u našem gospodarstvu čine usluge i taj sektor će rasti i dalje. Zato je iznimno važno ukloniti prepreke za usluge. Dakle, važno je poboljšati prekograničnu suradnju u području energetike Dakle, kad je riječ o telekomunikacijama i energetici, električnoj e, energiji, još uvijek imamo male nacionalne unije umjesto cjelovitog europskog projekta. Još jedna ključna tema je digitalizacija. Usput govoreći koliko je loše stanje kad govorimo o produktivnosti. Evo, Aida mi je ne, malo čas rekla da između 1997. i 2007. rast produktivnosti je bio oko 2%. A u razdoblju od 2007. do 2017. rast produktivnosti je bio manji od 1%. Dakle, taj rast je pao sa 2% na manje od 1%. U europodručju taj rast je sad 0,4%. Dakle, evo, toliko je loše stanje kad je riječ o rastu produktivnosti. A ako produktivnost ne bude rasla, rast neće biti održiv, plaće se neće moći poboljšati. I što je osobito važno. Dakle, rast možete temeljiti na potrošnji, ali znamo da su ulaganja spora iako je produktivnost mala, ne možete e, srednjeročno ili dugoročno zadržati rast. Zatim još jedan ključ je digitalizacija. Digitalno gospodarstvo brzo se razvija i u Europi više od 40% odraslih osoba i dalje nema odgovarajuće digitalne vještine i stalno je potrebno e, ulagati u infrastrukturu. Europska unija može pomoći državama e, članicama da poboljšaju usvajanje digitalnih vještina time što će poduprti programe za razvoj vještina i e, promijeniti regulatorni okvir koji će e, pomoći ulaganja u e, visokokvalitetnu digitalnu infrastrukturu. Zatim proračun. Reforma europskoga proračuna mogla bi iznjedriti brži i inkluzivni rast. Proračun Europske unije već je nategnut, a postoje i nove potrebe. Jedna od tablica u ovoj publikaciji pokazuje da zapravo pada u stvarnoj vrijednosti u odnosu na veličinu europskog gospodarstva. Znamo da postoje rasprave, da komisija traži veće iznose i da se sada o tome e, natežete. Međutim, Brexit e, predstavlja dodatni zahtjev za reformu nakon 2020. godine doći će do manjka od 7%. Možda to neće biti točno 7, ali u svakom neto iznosu, ali e, u svakom slučaju će postojati e, manjak. Također doprinos država članica može se povećati, a također je važno da proračun Europske unije bolje održava mogućnost pojedinih zemalja da plate e, određeni iznos važno je da se doprinos temelji na e, proizvodnji i važno je da se e, bolje uvjetuju davanja iz zajedničke poljoprivredne politike i sličnih politika i da se to iskoristi za prevladavanje razlika između pojedinih područja Europske unije. Zatim izdvajanja za istraživanje i razvoj sada su samo 13% iz proračuna a s obzirom na niski potencijal rasta Europske unije taj postotak se svakako mora povećati. Proračun Europske unije mora e, više pomoći onima koji su zaostali u globalizaciji, u tehnološkom razvoju. Recimo, Fond za prilagodbu e, tehnološkom e, napretku mora biti fleksibilniji, iskoristiviji a posljednji izazov koji želim naglasiti je pitanje regionalne podjele. Razlike u BDP-u po glavi e, odnosno po stanovniku e, su se smanjile e, neposredno nakon krize, a u međuvremenu su se povećale. I to je tipična situacija. U vrijeme krize pojačavaju se nejednakosti. Međutim, ovo je bila golema kriza. Prošlo je deset godina, mi još uvijek trpimo posljedice te krize. Dakle, nejednakosti su se povećale, i povećale su se razlike između pojedinih e, regija, ne samo između pojedinih zemalja e, u dohotku i bogatstvu, već i razlike u regionalnom razvoju. Europska unija trećinu e, svojeg proračuna troši na regionalne politike. Dakle, to je velik iznos, čak trećina proračun kao takav jest e, mali, ali naravno za to područje odgovornost imaju i pojedine države članice, a ne samo Europska unija. Važno je ulagati u obrazovanje, e, izobrazbu, stvaranje mreža, tehnologije i sl. Također previše se naglašava potrošnja sredstava, a ne e, kvaliteta te potrošnje, odnosno kvaliteta ulaganja. E, viša stopa sufinanciranja mogla bi potaknuti bolje projekte. Dame i gospodo, Europska unija uvijek je nešto na čemu treba raditi. Ja često kažem kako su to skele zapravo Ja sam Meksikanac i mi smo nekada štedjeli, mnogo novca smo morali uštedjeti kako bismo otišli na put u Europu. 14 dana posjetite 21 grad u Europi. To je e, bilo san e, srednjeg staleža u e, Meksiku. A onda dođete u Notre Dame ili u Milanski Duomo ili u katedralu u Kelnu. Vidite tu katedralu koja je sva u skelama, unutra je potpuno mračno, puno je prašine i tamo svi nešto rade i budete silno razočarani jer vi ste tako dugo štedjeli kako biste došli, a sad odjednom ne možete vidjeti vitraje, ne možete vidjeti rozete. Međutim, dođete nakon dvije, tri godine i budete zapanjeni onime što vidite, budete oduševljeni, možete europljane okriviti za svašta osim za to da su brzi. Europljani doista nisu brzi, ali kad nešto naprave rezultat je sjajan. Ja uvijek kažem da Europa uvijek ponovno izmišlja sebe samu, uvijek snaži sebe samu iznutra, stvara institucije, ali taj proces nije brz. No, o tome se i radi kada govorimo o integraciji, stalno nešto treba popravljati, jačati. E, te skele možda ne izgledaju lijepo, ali nitko ne dovodi u pitanje da se ovim projektom stvara nešto veoma vrijedno, nešto jedinstveno, nešto što predstavlja inspiraciju za ljude diljem svijeta. Dakle, ako išta, trebamo tražiti više Europe i više Europe. Poštovani prijatelji, računajte na OECD eh, za eh, izgradnju više Europe. Tu smo za Europski parlament, ali i kako bismo pružili pomoć državama Europske unije da ostvare rezultat u ovom eh, nadahnjujućem europskom projektu. Thank you very much. Puno hvala, gospodine Gorije, na ovom vrlo zanimljivom, sjajnoj prezentaciji vaših eh, anketa i vaših studija i istraživanja koje ste proveli i koje ćemo isto tako vrlo pomno proučiti. Mislim da je poanta svega bila što smo čuli od vas kako se zapravo Europa izvana percipira i kako se doživljava kao jedan uzor, jedan model po kojem bi de facto trebalo postupati. I vidite ova vaša mala alegorija sa skelama koje stoje dugo oko objekata, ali kad se napravi, napravi se. Mislim da je to ono što je vrlo bitno i što će nas usmjeriti u pravom govorinu koji je pravi smjer i koji su zapravo područja prioritetnog našeg, koja bi trebala biti područja naših prioritetnih aktivnosti i interesa i u tom smislu apsolutno pozdravljam vašu analitiku i vaše zaključke. Sada imamo nešto vremena za pitanja i odgovore. Prvi je Ludik Nidemar. Vrlo teško u samo četiri minute, ali daću sve od sebe. Kao što znate, ja se uvijek oslanjam na OECD i vaše analize, stoga bih vas i pitao neke savjete. Prvo područje je politika trgovanja, a kao što znate iz vaše ekonomske analize, to će se sve odraziti zapravo na našu buduću politiku, a osim toga nam daje argumente za daljnji rad. Prema tome, koji bi vaš savjet bio kako da reagiramo mi u Europskoj uniji na američku politiku koja izgleda potkapa naše dosadašnje odnose trgovinske? Drugo, sada ove brojke i podaci iz kojih navodno Amerikanci izvode svoje zaključke za vođenje buduće politike i uglavnom nisu izgleda potpuno pouzdane, odnosno kompletni. I sad ne zanima recimo šta vi govorite o onim stvarno pravim podacima i ovim nominalnim razlikama između tih podataka. I na kraju, što biste rekli o ovoj politici koja se mijenja i koja sada potkapa zapravo cijelu održivost naših budućih globalnih trgovinskih odnosa? Dakle, to se ne odnosi samo na SAD, e u nego na SAD e i Kinu. A sljedeće područje je pitanje poreza koje mene jako zanima. Kako mislite da izgleda i kako vi ocjenjujete trenutno napredak globalni na području promjene poreznih režima? I zatim što mislite kako bi mogli e, recimo tu napredovati sa porezima na digitalne usluge i hvala. Dakle, što se tiče ovih napetosti u trgovinskim odnosima, posebno nakon jučerašnjih objava koje smo čuli, prijete ako ne da nas kompletno izbace iz našeg iz naših tračnica, iz našeg e, pravca, barem da nas uspore u onom što radimo. Stoga moramo biti apsolutno svjesni rizika koji nam prijeti. A naši uvjeti su idemo i ostajemo multilateralni u našem djelovanju. Da vam dam vrlo konkretne, specifične primjere. Nije riječ samo o nekakvim idealnim predviđanjima i recimo u Shao u Kini G20 je stvorio globalni forum za kapacitet prihvata globalne kapacitete prihvata čelika. Ja vam govorim o tome gdje je počeo taj cijeli problem. Dakle, cijela priča sa e, količinama kineskog čelika koji idu cijeli svijet i tako dalje. Onda tu su bila izuzeća, jedan izuzeće, pa onda nakon nekoliko dana drugo izuzeće i tako dalje. Ali išlo je, dakle, skroz do sastanka našeg ministarskog vijeća OECD-a, kad se počelo razgovarati ozbiljno o tarifama, odnosno carinskim kvotama za uvoz čelika i njihov dozvoljeni izvoz. Međutim, koje smo mi uopće opcije tu imali? Jer vidite, oni koji prihvaćaju kineski čelik, zapravo pojačavaju i taj udarac u svijetu i uznemiravanje kompletnih trgovinskih odnosa. Ali zašto smo se mi obratili globalnom forumu? Zašto je on stvoren? Mi smo stvoreni upravo zato da bismo se bavili uzrocima, jer onim posljedice su te da je bilo previše čelika proizvedeno i da je zbog tog viška čelika padala cijena, da se stvar kompletno destabilizirala u svijetu i i na kraju ste u grubo imali jednu trećinu viška proizvedenog čelika. I onda smo se pitali zašto nam imamo tu jednu trećinu ukupne količine viška. Zato što smo, kad smo krenuli u tu cijelu priču, pogotovo je recimo porasla potreba potražnja za čelikom sa velikom izgradnjom e, mreža, tračnica i tako dalje u svijetu. Onda smo krenuli sa velikom potražnjom, a oni su onda otišli u hiperprodukciju a nikakvih nije bilo planskih mjera. Međutim, onda smo mi krenuli, kao što sam rekla, ne sad da se borimo protiv posljedica i kako se to manifestiralo, pa nakon što imamo višak proizvodnje kineske smo nametnuli različite carine, carinske kvote i što ti znam. Ne, mi smo išli sada u substancu da vidimo kako je problem nastoje. Zato smo se htjeli na globalnom forumu baviti tim uzrocima. I sad, upravo prekjučer mislim da je to bilo, da su e, čelnici država iz G20 odlučili da prebace taj sastanak na ministarsku razinu koji ćemo koji se treba drugog tjedna, sljedećeg tjedna u Parizu održati i bit će posvećen naravno pitanju čelika, ovom substancijom, sadržajom, sadržaju, ovom razlogu. Zašto? Zato što, kao što sam i rekao, neke od glavnih aktera je nameću jedni drugima carine. U nekim drugim slučajima još se sad prijete, ali prijete s još većim carinama i većim i oštrijim mjerama. I to zapravo nije nešto, neka posebno e, pogodna atmosfera za raspravu, jednu objektivnu, racionalnu, logičnu raspravu o tom pitanju. Jer vidite, mi imamo jednu multilateralnu situaciju koja uključuje tu i Kinu i SAD u toj raspravi o čeliku. I zato smo u Hang Chao u Kini i krenuli sa tim globalnim forumom na razini G20. A onda smo prošle godine u studenom kad se SAD sa svojim unilateralnim odlukama je de facto e, obezvrijedio sve te naše odluke i sa globalnog foruma i o tome da se razvija i ide zapravo u suku stvari da se vidi i kontrolira kapacitet za prihvat čelika u svijetu. Međutim, što mi još želimo reći? Želimo reći da se može jedino multilateralno riješiti taj problem. Kako ćete razriješiti trgovinske sporove koji su po definiciji tako i tako multilateralni? kako ćete se onda riješiti isto tako migracije koje su isto tako multilateralne ili klimatske promjene, posljedice klimatskih promjena isto su multilateralne, tu nema granica. Klima ne poznaje granice, štetne emisije ne poznaju granice. Dakle, to je sve multilateralno i bez i to u doba kada je multilateralizam došao pod veliki pritisak, dovodi ga se u pitanje, sumnje se u njega. Stoga mi moramo u svakom slučaju naglasiti to veliko M za multilateralizam. Može se samo svjetskim poredkom to riješiti. Dakle, automatska razmjena podataka kod e, poreznih institucija ili pitanje za nametanje i određivanje recimo poreza za digitalne usluge i ostalo. To su ogromne stvari, u pitanju su bili, milijarde i bilijuni u krajnjoj liniji u posljedice eura u pitanju. Ali recimo za sada ne možemo postići usuglašenost oko toga kako ćemo riješiti oporezivanje digitalnih usluga. Nadamo se da ćemo sljedeće godine doći do konačnog izvješća, iako nam je rok bio zapravo 2000 2020. ali svi od nas očekuju da ćemo već do iduće godine 2019. mi izroditi nekako usuglašeno rješenje za prijedloge o digitalnom porezu. Hvala lijepo. A sad molim opet na 5-4 minuta prva peres. Hvala. Šteta je da ste Meksikanac, jer bi inače mogla, mogli možda postati špicen kandidat na sljedećim parlamentarnim izborima jedne od demokratskih stranaka. Ali sad prelazim na francuske. Drago mi je što Matilde Sabore, jedna od naših suradnica, će uskoro imati priliku raditi s vama. Ona je tu. Vi ste nam je oteli, ali dobro, vi, mi vam ju predajemo vrlo rado. Govorili ste o Europskom monetarnom fondu, rekli ste da, to, da se tu ne radi samo o nazivu, možda ne, ali ipak bilo bi bolje kada ne bismo e, proizveli taj dojam da želimo imati neku vrstu Europskog monetarnog fonda i e, možda bismo mogli imati jedan drugi naziv za to, dakle Europski fond za stabilnost primjerice, što bi nam dopustilo da nismo dvosmisleni u tom smislu što ne bi bilo od velike koristi. E, vezno za ono što rekao gospodin Niedermayer, da se vratim na međunarodnu trgovinu. Vidimo da smo tu na prekretnici, ne samo zbog toga što je gospodin Trump izabran za američkog predsjednika, već isto tako i zato što je multilateralizam sada se promijenio naspram trenutka kada je Svjetska trgovinska organizacija osnovana. Imamo neke nove dionike koji su sada mnogo snažni, imamo i tehnološki razvoj koji tome doprinosi, a iz europske perspektive postoji jedna obveza, jasna obveza koju smo preuzeli tijekom COPA 21 i e, mi smo stoga tu na neki način jedan svjetli primjer, jedan avangardistički e, dionik što se tiče održivog razvoja, što se tiče klimatskih promjena, što će promijeniti svakako i cijeli naš projekt. I zbog toga neki od nas govore o tome da trebamo imati graničnu prilagodbu za ugljik. Zar ne mislite da sve to naznačuje jedan ovaj novi krajolik gdje se radi o tome da se vratimo na sama načela slobodne razmjene. Integrirajući klimatske promjene u to, e, mislim da to je jedna ideja o kojoj treba razmišljati. Da objasnim imali smo nekoliko angažiranih partnera s nama u tom klubu za liberalnu razmjenu i onda smo rekli da će se svi pridržavati istih pravila za liberalnu razmjenu. A možda bismo trebali imati neki pariški klub, da tako kažem, neki e, klimatski klub unutar kojeg bismo onda promislili o pravilima multilateralizma na temelju e, tog e, cilja održivog razvoja. To je ono što Joel Fontanier prije svega zagovara, ali za što mislim da treba spominjati, da treba raspraviti o tome, jer bi nam to moglo pomoći da riješimo neke probleme, uključujući i ovo pitanje čelika e, koje ste vi naglasili. accord de Paris. Već imamo pariški sporazum za smanjenje emisija. I već imamo i vrlo snažnu svijest, zelenu svijest, koja je jako snažila, ne samo od Pariškog sporazuma, to se govorilo i prije, ali ono što je danas vrlo zanimljivo je to da od kad su Amerikanci najavili da će izaći iz Kopa 21, jer znamo da za to treba pravno gledano tri godine, smo mogli primijetiti čak i unutar Sjednih američkih država da je došlo do velike protureakcije, da tako kažem, snažne protureakcije. E, vidimo to e, primjerice na razini saveznih država, na razini gradova i u rujnu ćemo imati u Kaliforniji veliki sastanak sa svim gradonačelnicima i privatni sektor također, a zapravo je privatni sektor taj koji će doprinijeti tome da to bude uspješan projekt osnižavanja emisija i on se u to uključio. Mislim da tu postoji jedna pozitivna ambicija, ali veliko pitanje je sljedeće. kako da to najbolje kažem, imamo li taj osjećaj da je to hitno pitanje. Mislim da smo pomalo izgubili osjećaj hitnosti i da te osjećaj treba povratiti. Da, postoje novi dionici, Mnogi su sada snažniji nego prije, ali mislim da danas imamo i sve potrebne elemente, ali treba postaviti visoku cijenu za emisije, za ugljik. To danas nemamo, to je veliki neuspjeh, jer danas nemamo cijenu za ugljik. Imamo samo one mehanizme za ETS i tako dalje. To je veliki neuspjeh zato što tu imamo jako niske cijene ugljika koji ne dovode do toga da se potiču alternative. Thank you very much. Well, first of all... <clears throat> Gospodin Klein, hvala lijepa. Moram reći odmah na početku da je jako hrabrujuće kad čujemo Meksikanca koji tako je snažno i duboko vjeruje evropski projekt i tako optimistično govori o evropskim perspektivama. A sada moje pitanje. Kako biste objasnili činjenicu da Eurobarometar pokazuje da dvije trećine građana vjeruje i otvoreno podržava tu ideju, ali zapravo u stvarnosti sve ih više e, glasa za euroskeptične političke stranke. Nominalno vjeruju u projekte evropske, ali pogledajte sad primjere Italije šta se dogodilo. A sad nešto još o europskom proračunu. Smatrate li da bi europski proračun trebao imati više vlastitih sredstava? A ako mislite da da, onda odakle bi ih mi trebali namaknuti? Treće, mi patimo zbog sve veće štete koja, koju će stalno kaznena djela. Vidite, mi imamo zbog e, prijevara sa PDV-om, imamo više milijardi svake godine gubitaka, a gubimo novce i na druga kriminalna djeca zbog toga e, aktivnosti, pogotovo u vezi sa korištenjem kriptovaluta. I e sad s obzirom da mi očito nismo u stanju smanjiti te gubitke ili ih kompletno prekinuti, kako bi mogli ovaj, nagovoriti naše građane da uplate i potroše više na zajednički proračun. I na kraju, pitanje kako ova ideja komisina da se uvedu sigurnosti koje bi se eh, bazirale na provjerenoj sigurnoj imovini, ne bi li ti safe assets, ta sigurna imovina, već prije bila uvedena zapravo to? Nije ništa tako revolucionarno, jel? Zašto to onda ne bi su i prije uveli? Osim toga, to mi se nekako podsjeća i na ono što se dogodilo sa američkim, recimo, sigurnostima, koje su se bazirale, jamstva za kredite i ostale sigurnosti, na, na hipotekama a mi znamo šta se onda dogodilo sa hipotekarnim kreditima i kako su groznu ovaj, krizu izazvali, američku i globalnu. A dobro, prvo, to što sam ja Meksikanac, nadam se da neće utjecati, bar se nadam, na moju objektivnost. Ja sad predvodim, već 12 godina sam na čelu OECD-a i vidio sam koja je to evolucija, dakle koji je razvoj nastao. Ali dajte jednu malu priču da vam dam u vezi s tim. Kad sam ja imao 18 godina, to je bilo davno, 50 i više godina je prošlo od onda, ja sam provodio brošuru u kojoj i to je bilo u kojoj je Savezna komisija ehm, u Meksiku za vrijednosne papire htjela izdati obveznice onda još koje su tako izgledale kao što je recimo e, Evropska unija razmišljala da izda obveznice na EU, na euro. A vidite, to je, znate kad je to bilo, dakle, vidite koliko je Evropska unija već mlađa od toga, dakle, to je dakle bila već, oni su onda zapravo prije 50 godina htjeli stvoriti jednu jedinstvenu valutu koja bi bila vezana za Europu. A mi smo morali onda zapravo izračunavati 14 različitih valuta koje su u ovom dijelu Europe bili tada u opticaju i morali smo između tih valuta pronaći način da sa nekakvim to isponderiramo e, kako bi dobili onda zajedničku europsku obveznicu. Eurobarometar procjenjuje da tri četvrtine građana zapravo podržava evropski projekt. Ali zašto su onda ishodi izbora ovakvi kakvi jesu? i glasaju za populiste. Zato što većina ljudi je samo ta prešutna većina koja ne izlazi na izbore, ti koji jesu za evropski projekt. I problem je upravo u tome zašto je naša budućnost na kocke. Zato što ne izlazimo na izbore. I očito je da se mi mi gubimo bitku za demokratičnost zato što ljudi više ne vjeruju u evropske opće institucije. I onda oni koji idu na glasanje glasuju protiv a većina, prešutna većina ne ide na glasanje i to je, ne izlazi uopće i to je najopasnije. Stoga ljudi moraju shvatiti što je sve na idućim izborima na kocki, o čemu je riječ. U biti je to naša budućnost, naš način života. A trenutno je pod pritiskom i prijete mu razne teške stvari. Zato je trebalo sedam mjeseci da se formira vlada u Nizozemskoj, pet mjeseci da se formira vlada u Njemačkoj. To su sve razlozi zašto je došlo do ovih neočekivanih e, ishoda izbora u Italiji ili zašto je došlo do fragmentacije političkih stran, snaga, sila i stranaka u Španjolskoj zašto je došlo u krajnjoj liniji do Brexita i svega ostalog. To dakle pokazuje da je to jedan zapravo dubinski problem kojeg moramo riješiti jer nismo do sada dali rezultate koje su ljudi očekivali. Zatim kriptovalute. Kriptovalute su zapravo imovinske e, imovina i to se kao svaka imovina može prodavati i kupovati, ali to nije valuta da se razumijemo. I na kraju 50 milijardi štete od prebara s PDV-om. Naravno, ali to je sad pitanje kaznenog progona, međutim pitanje oporezivanja je druga priča. Da li ste vi napravili dobar porezni režim, dobru mješavinu poreza, da li je izbalansirana za, za građane i poduzeća? Zatim, ovo što ste pitali kako da osiguramo kojom sigurnom imovinom vaše kredite, pa ste onda vi govorili o recimo američkoj krizi kad se osiguravalo sa hipotekarnim dakle hipoteka na vlasništvo koje je kupljeno, dakle kredit ste vlastitom hipotekom osiguravali, ali to nije isto. Vi se sjetite e, primjera iz Europe kad govorimo o sigurnoj imovini i onda znate da smo u, pozitivnom, u pozitivnim brojkama u višku. Gospodin Lamberts. Gospodine glavni tajniče, hvala vam. Jako uvijek volimo kad dođete k nama jer barem smo uvijek budni. Dakle, tri kratka pitanja. Prvo u vezi nezaposlenosti. Uglavnom ste govorili vrlo optimistično glede povećanje zaposlenosti. Ali mi mislimo da ova priča nije baš tako lijepa kako vi to vidite. Zato što vidimo da kad govorimo o ekvivalentima, recimo, to je 55% u državi kao što je Italija kad uzmete recimo ove stope nezaposlenosti. I mislimo da je to vrlo opasno. Kad tome dodate još i jako slabu kvalitetu poslova i radnih mjesta koja se stvaraju e, da bi se iz krize izvukli, onda to stvar još pogoršava. Jer vidite, mi imamo recimo radne ugovore sa nula sati što se događa i u Britaniji i drugdje. I mislim da je to veliki razlog za zabrinutost. I to me dovodi do druge moje teme nejednakosti. Vi ste govorili o svjetskoj krizi koja još traje, ali mislim da je drugi svjetski rat bio vjerojatno najveća kriza do sada uopće u Europi i svjetski gledano. Ali je ona na kraju <laughs> dovela do toga da se kriza pomaknula, nego da se išlo na veliki napredak. Ali onda pogledajte u Finskoj, oni su imali ranih 90-ih veliku krizu i sve instrumenti koje su poduzeli je smanjila nejednakost nakon toga. Prema tome, Mislim da sad bogati danas plaćaju manje za rješenje krize nego što to radi sirotinja. A to je politički izbor ko nosi, snosi trošak krize. Dakle, nejednakost se povećava zbog krize. Ali prvi put sad. Zatim, moram pozdraviti sve inicijative koje OECD poduzima, pogotovo kod fenomena BEPS-a, da se protiv njega borimo. Međutim, trebamo biti oprezni jer imam dojam da Recimo, kad Evropska unija donese neki propis o tome i ako odluči otići malo dalje nego što bi to bili standardi OECD-a, onda se odjedan puta iz Pariza, čini mi se, stvori nekakav otpor. A ja bih volio da vi zapravo tu predvodite jer, i da to odobravate jer ono što Evropska unija ako donese neke mjere koje su, idu korak dalje ili su jače, pa to neće vaše standarde OECD-ove ugroziti nego će zapravo dovesti do toga da se brže i jače provode. Dakle, mi ni u kom slučaju ne želimo Evropsku uniju kočiti, braniti, potkapati ili bilo šta. Mi zapravo se potpuno savršeno nadopunjamo s Evropskom unijom ali eh, kad govorimo o, mi govorimo obično o kratkoro, kad Europska unija donese odluku nekim kratkoročnim mjerama koja će pomoći da se dugoročni ciljevi ostvari, onda mi kažemo dobro. Ali ako sad hoćete stvarno nešto učiniti na tom području o kojem govorite, onda morate se odlučiti da počnete oporezivati poduzeća jer ne možete naplatiti novce ako ne nametnete porezi, pogotovo one korporacije koje imaju stotine milijardi dolara ili eura, ako hoćete, godišnjeg prometa, oni se ne smiju izvući ni u kako je iz poreznog režima. Ali gdje ćete ih, na kojoj osnovi, po kojoj poreznoj osnovici ih oporeziva, to je nešto što morate dogovoriti konsenzualno i svi zajedno napraviti uz barem minimalnu koordinaciju, jer ako to ne napravite onda će to biti isto kao što je bilo sa automatskom razmjenom informacija o poreznim oazama. Ako to ovdje ne učinite, ovdje će vas blokirati, pa idete u iduću, pa iduću, pa iduću, i to svi na svijetu rade i tako oni zapravo ko nomade idu za boljim poreznim rješenjima. Ali na kraju se više neće imati gdje sakriti. Prema tome to smo uspjeli. a e sad to moramo isto napraviti sa digitalnim uslugama i moramo, ja sam vam čekla, mi smo pod pritiskom OECD da do 2019. izađemo sa našim prijedlogima, prijedlozima, a ne do 2020. kako bi vi svi imali vremena do 2020. da onda to i nešto napravite svoje. Danas su Amerikanci u drugoj situaciji, ali još uvijek postoji jako puno zapravo dobre volje i možemo se na bazi toga nekako konvergirati i objediniti i približiti. I kod digitalnih poreza. Britanci se onako zapravo sjede tu malo na ogradi, malo su rubni i nisu sigurni gdje su točno, gdje im je pozicija. Počeli su s jednim planom, a vidjeli smo da su evropljani odlučili iduće godine krenuti ozbiljno sa tim porezima na digitalnu proizvodnju i usluge. Možda će se onda biti moguće i to usuglasiti, ima to zajedničko na ono, svjetski gledano. Ali svakako molimo Evropljane da nikud ne hitaju, ne jurcaju preuranjeno sa kratkoročnim mjerama da ne bi ugrozili dugoročne ciljeve. Ali, sad ovo što smo govorili o krizama i o drugom svjetskom ratu, ovo što smo mi doživjeli ovu krizu, to je za u financijskom sektoru, e, je bilo praktički ravno posljedicama rata i de facto su ljudi u financijskom sektoru možda bili zaštićeniji od onih ostalih koji bili ranjiviji. Zapravo ste imali situaciju koja je definitivno povećala nejednakost kao posljedicu te krize, jer to je bila ogromna financijska kriza koja je prerasla i u druge sfere. Naravno, u pitanju su zakoni i politike, to je jasno. Ali isto tako je činjenica da u svakoj zemlji na svijetu financijski kapital povećava svoj udio u ukupnom BDP-u. I to je razlog zbog čega kojeg su ljudi toliko bijesni i nezadovoljni. Stope nezaposlenosti. Ne mogu se s vama složiti kad kažete da kad se išlo u stopi sudjelovanja da bi onda prema tom ekvivalentno bili kod 55%. Ne bih se složio s vama da je to visoko to za Italiju. Mislim da su oni zapravo vrlo nizak, niski rezultat. Ali čak ne možete govoriti ni da je loše ako zemlja ima puno fleksibilnije tržište rada. Recimo, najbolji primjer vam je Njemačka. Njemačka ima jako visoki postotak ljudi, pogotovo žena koje se bave samo radom na određeno vrijeme, na nekoliko sati na dan i tako dalje. I to je ni u kom slučaju nije, nije se pokazalo kao zastoj ili prepreka za nekakav uspjeh ili napredak te zemlje. Prema tome, mislim da nam treba još i više fleksibilnosti, pogotovo zato što nam stari stanovništvo. I treba nam više sudjelovanja upravo u tim fleksibilnim mogućnostima zapošljavanja. Kako da mi osiguramo da nije riječ sad o sudjelovanju, nego kako da osiguramo zaštitu recimo ljudi koji rade primjerice na naftnim platformama i tako dalje u opasnim mjestima. Ne možemo to recimo mi napraviti i poboljšati ako nam to zakoni ne budu omogućili. Gospodin Papadimulis, hvala vam lijepa gospodine predsjedniku. Pozdravljam vas glavni tajniče na naš sastanak. Te imam za vas sljedeće pitanje. A to pitanje tiče se nečega što je povezano s mojom domovinom, sa Grčkom. Prije nekoliko tjedana ste bili u Grčkoj Imali ste čitav niz sastanaka i sa Alexisom Ciprasom ste se sastali sa grčkim premijerom. I ja bih vas eh, htio pitati kako je vaše mišljenje vezano s to u kakvom je stanju grčko gospodarstvo? Koje su vaše prognoze za grčko gospodarstvo u nekoliko godina? Te kako vi procjenjujete reforme koje su provedene u proteklih nekoliko godina u Grčkoj? te bih vas također htio pitati nešto o eh, olakšanju duga. Na temelju onoga eh, što se jednoglasno odlučilo eh, prošle godine u skupini za nekoliko dana, 20. 1. lipnja će se održati još jedan dodatni sastanak Euroskupine i svi koji sudjeluju u tome kažu da će rezultat najvjerojatnije biti pozitivan i da će to biti sastanak Euroskupine s kojim ćemo obilježiti početak izlaska iz programa bailouta. Znam da se više ne govori o Grexitu, već da se više govori sada o tome da će Grčka izaći iz programa e, proračunske prilagodbe. Sjećam se da ste vi to zapravo rekli, vi ste Meksikanac i vi ste glavni tajnik OECD-a, te ste do sada bili uvijek vrlo otvoreni i s time se razlikujete od drugih jer imate vrlo jasna mišljenja. Stoga bih rado čuo vaše mišljenje o tome da se pruži eh, olakšanje duga za Grčku kako bi se Grčka mogla vratiti na tržište. Hvala vam. Trebali smo promicati masivno olakšanje duga pod vodstvom Francuske ili Njemačke za Grčku. Kada je bilo 300 milijardi privatnog duga, onda smo e, bili u poziciji da smo mogli zamijeniti taj dug uz veliko, jako nisku trošak i da bismo imali mnogo niži dug danas. Ali financijski ministri tada su odlučili da se radilo o tome da su ugrožene banke u njihovim nadležnostima, te su htjele zaštititi bankovni sustav u svojim državama od te činjenice da su sve imale kod sebe velik dio grčkog duga. I zbog toga nisu htjeli da, htjeli da e, banke snose posljedice toga. Ono što su odlučili učiniti je posuditi Grčkoj novac poreznih obveznika Europe i zatim su zatražili da, će Grčka, da Grčka treba u potpunosti isplatiti e, svoje vjerovnike sa privatnog sektora i da se onda transformira dug sa privatnog sektora sa, nekom, nekim, sa nekim malim sniženjem u jednom trenutku, ali da to bude sada i dalje dug, dug privatnog sektora koji je mnogo rigidniji jer ne možete onda dobiti e, popust od e, Međunarodnog monetarnog fonda, ne možete od Europskog monetarnog fonda dobiti olakšanje duga i tako dalje. O čemu se radi? Da. Hoće li Grčka biti u boljem stanju? Da, 2,0 ove godine, 2,3 možda sljedeće godine. Grčko će biti bolje. Zašto? Zbog reformi. Zato što su te reforme bile vrlo bolne, vrlo teške. I moram reći da je vlada pod vodstvom Ciprasa i prije svega grčki narod da su bili doista vrlo hrabri, da su bili čvrsti, te su transformirali grčko gospodarstvo koje će sada biti živahnije, praktičnije, doveli su i strane ulaganja, ali postavlja se pitanje treba li im to olakšanje duga. Da, ja sam to rekao u prošlosti. Ja to kažem svaki put kada dođem u Grčku, svaki put kada me neko priupita o tome, ja to stalno ponavljam. Je li moguće danas eh, razmišljati o nominalnom smanjenju grčkog duga? Politički gledano, moj odgovor danas je ne. Postoje neki činjenični čimbenici koji tome stoje na put, koji predstavljaju prepreku javno mnjenje nije još dovoljno zdjelo za to, ne radi se samo o jednoj državi, radi se o nekoliko država koje smatraju da ako su prošle, pod kriz, e, ako su prošle kroz krizu i ako su uspjeli izaći iz toga da onda i druge države trebaju pokazati otpornost, ja se ne slažem s tim, ali to su stvarni osjećaji. Može li se pružiti olakšanje duga? E, prema trenutnom vrednošću duga, da se stvori nekako mirno razdoblje da se odgodi e, osnovna isplata kako bi se Grčka mogla ponovno vratiti na noge, kako bi se mogla oporaviti i imati stalni rast. Da, to se može i to je ono o čemu se i dalje razmišlja. Hvala. A sada, zbog vremena, moramo zadnja dva pitanja, za intervencije udužiti. To je gospodin Rozati i zatim gospodin Ramon. Izvolite gospodine Rozati. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam glavni tajniče na tome što ste ovdje danas s nama. Posebice cijenim vašu snažnu potporu za multilateralizam. To je posebno važno u ovom trenutku kada vidimo da se taj koncept napada s više strana. Imam nekoliko kratkih pitanja za vas. Kao prvo, zabilježili ste da je došlo do pada kod potencijalnog Eh, rasta u produktivnosti svugdje u svijetu, ali posebice u Europi. O čemu se radi kada govorimo o Europi? Je li to manjak ulaganja? Radi li se tu o niskoj stopi gospodarske aktivnosti među stanovništvom? Ono što je Filip Lambert spomenuo, ili se radi samo o sporom, sporoj stopi rasta produktivnosti? Drugo pitanje je europski proračun u onom svom dijelu koji se tiče toga da se stabilizira područje. Koje je vaše mišljenje o tome? Neki najme kažu da bi se stabilnost prije svega trebala postići tako što će se svi pridržavati e, proračunskih pravila, a u slučaju da države to ne čine, onda naravno ne mogu očekivati nikakvu podršku, jer bi prije svega trebala poštivati proračunska pravila i ne bi trebala imati prekomjerni dug. A drugo pitanje, to je pitanje koje se ponavlja vezano uz radu ECD-a eh, na području oprezivanja. Koje je vaše opće mišljenje o tome kako bi bila optimalna porezna struktura koje bi trebali biti odnosi vezano uz e, izravno i neizravno oporezivanje, posebice imajući na umu da je izravno oporezivanje sve teže prikupiti u smislu financijskih sredstava zato što je kapital jako mobilan i zato što postoje različite mogućnosti da se e, profit e, prenese u neko drugo područje. Dakle, koje je vaše mišljenje kako bi države trebale oblikovati svoje proračunske prihode više na temelju izravnog oporezivanja ili da više pređu na neizravno oporezivanje? Hvala. Gospodin eh, Ramon Jauregi. Hvala vam. Gospodine Gerija. na vašem optimizmu, na vašoj strasti. To je nešto što je važno u ovakvom razdoblju. Imam dva pitanja koje su za nas važna. Biću kratak. Kao prvo, što mislite o toj mogućnosti da se stvori proračun za europodručje? Jer tijekom sastanka na vrhu sljedeći tjedan, dakle krajem ovog mjeseca, neće doći do usvajanja velikih mjera kada se radi o ekonomskoj monetarnoj uniji. Dakle, mehanizam za stabilnost, sustav za osiguranje štednih pologa, mislim da sve te ideje još nisu dovoljno zrele. Ali vrlo je vjerojatno da će se čelnici usuglasiti e, oko proračuna za europodručje i da će tu doći do napretka. Koliko mislite da je ta mogućnost važna? I drugo pitanje, izvozi. Izvozi iz e, država članica Europske unije sada pate zbog tog trgovinskog rata zbog kojeg žalimo. A povišenje plaća bi li to možda bila jedna od mogućnosti da se pokrene gospodarski rast? Zar ne smatrate da je došao trenutak da se konačno povećaju plaće kako bi se osnažilo e, jedinstveno tržište i kako bi se s time onda kompenzirali ovi problemi s izvozom? Gospodin Pronzulika, izvolite. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče. Glavni tajniče, Rumunska je moja država i to je najveća ekonomija na području jugoistočne Europe i htio bih vas pitati vrlo kratko koji je problem pristupanja Rumunske OECD-u. To smo pokušali 2004. godine učiniti 2012. 2017. godine. Radi li se tu o tehničkom problemu ili o političkom problemu? I hvala vam. First of all, uh, Kao prvo, potencijalni rast krije se u produktivnosti, u ulaganju, a produktivnost se tiče ulaganja, ali prije svega vještina, vještina. Trebamo se pozbaviti sa pitanjem stajanja stanovništva, sudovanja na tržištu, kada se radi o ženama, o mladima, da je sve ljude uključimo, da kada se radi o kombinaciji nekoliko elemenata i o jednom velikom području kojeg bi ja nazvao strukturne promjene. Zašto? Zato što nam ponestaje manevarskog prostora što se tiče fiskalne politike, što se tiče monetarne politike i sve što nam preostaje su strukturne promjene. Strukturne promjene, strukturne promjene. S time bismo mogli e, potencijalno povećati produktivnost. Proračun za stabilizaciju europodručja, da, pravila na prvom mjestu, naravno, to je po samoj svojoj definiciji tako, ali Uvijek se radi o nekim nezgodama koje utječu na mehanizam i stoga možete reći da se svi trebaju pridržavati pravila, a zamislite si da je to iznimka, da je primjerice iznimka je kriza ili jedna država koja uđe u krizu, onda mi moramo biti u stanju se s time nositi. Sa svim znakovima alarma, naravno, ali i sa moguću da preventiramo opasnost za sve ostale. Zatim, optimalna porezna struktura. Tako nešto ne postoji. Osim e, toga što je sada trenutno trend u svijetu da se smanjuje korporativni porez na poduzeće, da se smanjuje e, porez na dohodak na privatne osobe kako bi se stvorilo što više ulaganja, više radnih mjesta. To je trenutni trend. A što je trend s kojim se to mislimo da kompenzirati? Veći PDV, viši porezi na e, nekretnine i veći porezi na zeleni sektor. Tako se svijet trenutno kreće, e, sve to po brzinama u uvjete. Gospodin Ramon Hauregi izvozi. Ne pate zbog trgovinskih ratova. Trgovinski ratovi su stvar prošlosti, zapravo. Mislim, mi vjerujemo u to da trgovinske napetosti sa sobom dovode potencijal da uspore oporavak, ne da potpuno se zablokiraju oporavak, ali 10% oporavka ako ode na to, to je ogroman iznos, to je na 100 milijuna ljudi i to utječe na njihovo blagostanje. Tako nešto ima veliki štetni potencijal, ali smanjenje u izvozima danas Zapravo, pa to i nije tako. I u vašoj vašoj državi postoji oporavak u smislu izvora što dovodi do toga da je vašoj državi bolje, da stvarate radna mjesta, vi stvarate 500.000, 600.000 radnih mjesta godišnje, ne možda jako kvalitetna radna mjesta, ali ipak. Vi ste se sa 27% zaposlenosti spustili na 16% nezaposlenosti. To je ogroman napredak, ogroman. To je još uvijek i dalje dvostruko više od europskog prosjeka, ali je velik napredak. Italija isto. E, radna mjesta od Rencija su se povećala. Stvoreno je milijun radnih mjesta, što znači da reforme djeluju i pomažu. Ali ne bismo se trebali skrivati iza tih trgovinskih ratova, kako bismo, e, nego bismo trebali reći da trebamo nastaviti sa reformama, reformama, reformama. A osim toga, naravno, bismo trebali izbjeći e, trgovinsko ratovanje. Plaće. Produktivnost je vrlo visoka, što nije dobro za plaća. Isto tako i tehnologija šteti plaćama. Zašto? Jer se ljudi osjećaju kao da im tehnologija prijeti i onda djeluju uz ideju prihvatit ću bilo kakav posao, nema, nema veze kakav i vidimo da smo u Španjolskoj jako povećali broj inspektora da vidimo slažu li se poduzeću sa Fatimom Vanjesom i to je naravno ona vlada koja sada odlazi s vlasti. Sada ćemo početi raditi sa novom vladom. Prošlog četvrtka i petka sam bio u Madridu kako bih upravo s njima razgovarao. A gospodine Franzulika, Rumunska u OECD-u uživa u konsenzusu članica ali postoji paket koji vam je predložen, gdje stoji Argentina, Rumunska, Peru, Bugarska. I e, zatim imamo poteškoću sa Hrvatskom zato što postoje neke države unutar Europske unije kojima to smeta iz nekih pravnih e, razloga, teritorijalnih pitanja. To nisu problemi koji se tiču e, strukture OECD-a. I zatim, kao što znate, Brazilija isto tako zatražuje članstvo, ali za to trenutno ne postoji konsenzus, jer postoji dalje jedna država koja nije spremna pridržati njihovo članstvo. Što znači da Rumunska ima konsensus svih država, ali ako se ne slažemo sa paketom tih šest država, onda se ništa ne događa. Dakle, ne radi se o Rumunskoj. Danas je Rumunska prihvaćena kao država koja ima konsenzus svih država članica OCD-a i koja je učinila sve što je trebalo kako bi se pokrenuo taj proces i e, ona će u jednom trenutku postati članicom OECD-a. To je sigurno. Da, jednostavno gospodin Frunzulika kaže da je u prošlosti bila samo jedna ili druga država. Pa sada ih je šest, što da vam kažem. Drago mi je, Polaskan sam što se mnoge države žele pridružiti OCD-u, države veličine Brazila, Perua i tako dalje, te Bugarska, Rumunska i Hrvatska. I pokušavam ponaći neko rješenje. A ta je odluka na članicama. To je politička odluka za koju je potreban konsenzus. To se ne može učiniti eh, uz državu minus jedan. A sada imamo upravo tu blokadu minus jedan. I dok se god ne riješi ta blokada, dok ta jedna država ne odustane od toga, s paketom se ne može ići dalje. Što znači da bih vam ja preporučio da odete u tu državu koja je protiv toga, da ona promijeni svoje mišljenje i zatim ćemo onda moći riješiti e, to cijelo pitanje vezano uz tih šest država. Hvala. Naravno se nadam da će se to riješiti, te vam želimo zahvaliti na vrlo zanimljivoj, korisnoj, živahno razmjeni gledišta sa OECD-om. Doista jako cijenim OECD i vašu osobnu ulogu kada se radi o doprinosu eh, eh, pokretanja dobrih politika, pokretanja radnih mjesta i reformi te jamstva za multilateralnog okvira što je jedino što čime možemo riješiti ove sadašnje izazove. Hvala vam svima.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 So, colleagues, uh, Dakle, dragi kolege, prelazimo na točku 9 i 10. Dakle, to je e, direktiva o bonitetnim e, zahtjevima za investicijska društva te e, uredba o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima. Malo kasnimo. Imamo još javno saslušanje o zavaravajućoj prodaje financijskih sumenata i malo smo razočarani zato što mislim da ovo dosije zaslužuje veću pažnju nego da mu samo posvetimo pola sata, ali pokušamo praviti najbolje što možemo i stoga ću riječ dati izvjestitelju. Izvjestitelj će govoriti na maternim jeziku. Dragi kolege, dragi kolegice, kao prvo da srdačno zahvalim na, tome što sam dobio toliko mnogo amandmana na svoj nacrt izvješća. Sve u svemu smo imali 337 amandmana na e, uredbu i 205 amandmana na direktivu. I mislim da ovi amandmani predstavljaju na mnogim mjestima dobar temelj za to da nadalje poboljšamo prijedlog komisije, ali htio bih ipak ukazati detaljnije na nekoliko točaka. Što se tiče pragova između klase e, kategorije 2 i kategorije 3, u mom nacrtu ja sam predložio da imamo novi sustav za manje investicijske tvrtke, da se to učini vidljivim, e, da se može to bolje planirati i da izbjegnemo to da je poduzeće u jednoj godini u jednoj kategoriji, u drugoj u drugoj u drugoj, posebice kada se radi o onim društvima koje se nalaze na samoj granici između kategorije 2 i 3. Mnogi kolege su onu načelnu ideju da se e, neki pragovi e, promijene podržali sa amandmanima. Mislim da je to vrlo dobro i mislim da možemo dobro nastaviti raditi na tom temelju. Isto tako, ideja da e, investicijsku dušu ne treba odmah ući u kategoriju 2 ako neko razdoblje, e, kroz neko razdoblje ima kratko povećanje e, svoje imovine, mislim da je to isto tako nešto dobro, nešto što možemo dobro napraviti na temelju amandmana. Zatim što se tiče poduzeća u kategoriji broj 1, dakle za društva koje imaju CRD i CRD R sustav koji moraju poštivati. Tu postoji još nekoliko ideja da se jako proširi područje primjene i da se čak i visijska društva koja imaju e, bilancu od 5 milijardi eura uključuju, to ukoliko postoju za vlastiti račun ili ukoliko preuzimaju e, neke vrijednosne papire drugih financijskih društava. Tu se govori često i o bankama, ali ja se pitam jesmo li tu na pravom putu. Mislim da bismo trebali jasno naznačiti da imamo te posebne propise za investicijska društva upravo zato što se tu ne radi o bankama i da zbog toga treba i drugačije gledati na to. Inače bismo odmah mogli sve uključiti koji imaju CRD i onda nam ne, ne trebaju posebni propisi za njih. Dakle, morat ćemo u jednom trenutku riješiti e, to suprotno gledište. Te se nadam da ćemo se tu uspjeti ipak sporazumjeti. Mislim da je glavni cilj taj da imamo posebnu regulativu za njih. Što se tiče remuneracija i e, zahtjeva za izvješćivanjem, tu postoji čitav niz amandmana e, s kojima ćemo se zakomplicirati život, neće biti lako osvajati kompromise. Ta ideja da e, investicijskim društvima koje imaju ne relevantne vrijednosti, da njima olakšamo ponešto život. Mislim da je to ideja koju koju bismo trebali imati na umu kad se radi o remuneracijama i zahtjevima za izvješćivanjem. Mislim da i tu ako iznosimo neke specifične propise da onda isto tako moramo u 100% iznosu preuzeti CRD eh, ako, to učinimo i preuzmemo u 100% iznosu CRD i CRR onda smo mogli to staviti i u osnovnoj uredbi. Zatim eh, postoji ideja da se i neke okolišne aspekte uzme u obzir, a komisija je zapravo već tu iznijela jako daleko sežne zahtjeve za izvješćivanje vezano s to što investicijske tvrtke moraju objaviti, a to je samo od ograničene koristi za prosječne korisnike i zbog toga e, bismo se trebali usuglasiti oko toga kako mislimo to riješiti. Ja sam tu otvoren. Isto što se tiče remuneracija, Mm, mislim da ne bismo trebali tu uh, detaljno, preskriptivno propisivati uh, sustav remunacije ili da bismo čak trebali imati i tablicu za remuneraciju. Ako neki uh, upravitelj imovinom dobiva naknadu u iznosu postotka od dobiti svog klijenta, onda je to legitimno. To je ta velika razlika koja postoji u financijskom svijetu i zbog toga bismo trebali razmisliti o tome bismo ovdje možda trebali imati neko drugačije mjerilo, ne koje se predlaže. Kod investicijskih društva nemamo onaj problem kao kod bankama, da dakle u slučaju velikog rizika imamo i velike bonuse, i da onda e, porezni obveznici plaćaju za e, krive kalkulacije. Ako upravitelj imovine e, nešto krivo iskalkulira, on izgubi svoje klijente, ali nema nikakvih loših utjecaja na financijsku stabilnost niti na porezne obveznike. Stoga tu postoji drugačija struktura i mislim da ne bismo trebali pretjerano tu regulatorno djelovati što se tiče remuneracija. I kada se već bavimo ovom temom, onda mislim da bismo trebali što se tiče varijabli za remuneracije se više koncentrirati na viši menadžment, to jest na one osobe koje doista e, donose one e, rizične odluke. Što se tiče sustava za treće države, to mislim da bismo trebali imati općenito načelo to da možemo pružiti ekvivalentnost ako država u svim odlučujem područjima ima jedan regulatorni okvir, e, koji dovodi do sličnih rezultata. Ja sam u mom nacrtu predložio da se e, popis e, onih kriterija za interne kontrole i za slično proširi. Imamo i u našoj, imamo i u našoj uredbi taj, to načelo e, dobrog postupanja. Dakle, za treće države bi trebale vrijediti jednaki, standardi kao i za europske investicijske tvrtke. Bilo mi je drago što mnogi kolege podržavaju to načelo, ali ne bismo trebali biti prespecifični i odnositi se, to jest afiljati se na MIFID 2, jer smo se uvijek slagali oko toga da kada se radi o kvalitnosti, da trebamo uvijek imati na umu rezultate. I zbog toga bismo komisiji kod odluke o kvalitnosti trebali ostaviti određen manevarski prostor za djelovanje. Ideja da se OTF-ovi i MTF-ovi Uh, organized trading facilities i multilateral trading facilities u potpunosti zabrane za treće države, prema tome sam skeptičan. Ako ograničimo uh, uh, način rada za treće države što se tiče određenih usluga, onda to moramo pravilno legitimirati i opravdati. Kada se radi o nekim drugim područjima, tu nisam još u potpunosti uvjeren ono što se predlaže, ali možda me neko uspije još uvjeriti u to. I za kraj, što se odluka o ekvivalentnosti, mislim da bi to trebali biti delegirani akti, a ne provedbeni akti, jer se tu ne radi samo o e, čisto tehničkim analizama, već smo već imali rasprave ovdje o tome i prošli put sam to isto tako spomenuo kada se radi o ekvivalentnosti za alternativne sustave trgovanja za Sjedinjemačke države, takozvani ATS. Vrlo mi je drago što sam dobio tu podršku zelenih. Sve u svemu, po mom mišljenju, ti amandmani predstavljaju jedan dobar temelj za danu raspravu. Već eh, smo imali početkom lipnja E, to je sve smo dogovorili početkom srpnja, prvi sastanak ste u Sjeni u Sazburu. I za ove jednostavnije stvari, se za K faktore i za slično, mislim da ćemo se brzo moći oko toga usaglasiti, da ćemo već moći primjeniti prve kompromise, te se veselim onda e, dobroj e, daljnjoj konstruktivnoj suradnji hvala. A sada riječ imaju izvjestitelji u Sjeni, prije svega iz SDA Medjedevu Stres. Izvolite. Hvala vam lijepa. Prije svega želim još jednom ponoviti dati svoju općenitu potporu u pristupu komisije. Mislim da je taj e, pristup i čitav njihov prijedlog uravnotežen, dobar i stručno utemeljen, zato nisam poduprla e, dodavanje novih elemenata e, u ovaj prijedlog, elemenata koji su osmišljeni za banke, a ne bi trebali biti ovdje jer se dovodi do narušavanja različitih poslovnih modela investicijskih društava. Dakle, smatramo da nije prikladno uvoditi elemente iz, bankovnog, iz bankovnih propisa, ali s druge strane također ne podupirem one kolege koji u svojim amandmanima e, smatraju da treba smanjiti bonitetne e, zahtjeve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 osobito kad je riječ e, o e, trećoj razini, režimu treće razine. No, unatoč svemu smatram da je ovaj prijedlog i dalje uravnotežen, iako bi se neke stvari mogle popraviti. E, recimo K-faktori, čija je svrha da se identificiraju rizici, mogu biti učinkovitiji, zato predlažem jednim amandmanom da se poveća referentno razdoblje e, na godinu dana kako bi se e, utvrdili odgovarajući trendovi u e, trgovanju. Također ne podupirem usklađivanje zakonodavstva vezanog uz investicijska društva sa prethodno navetnutim propisima. Dakle, kada je riječ o politici remuneracije, odnosno naknade, e, ona bi se trebala i dalje temeljiti samo na e, kratkoročnoj e, dobiti i zato podupirem prijedlog komisije i predlažem da se poboljša. Osobito želim naglasiti načelo ravnopravnosti spolova. Za moj klub to je iznimno važno i važno je da naknade ne ovise se o spolu, dakle da budu jednake za oba spola. E, podupiremo mjere vezane uz transparentnost kao što je izvješćivanje za svaku pojedinu zemlju. Kada je riječ o izbjegavanju plaćanja poreza, ne razumijem da neki kolege žele da se te odredbe brišu. U prvobitnom prijedlogu također nedostaje spominjanje održivih e, E, financijskih planova, nedostaju socijalna pitanja e, Dakle, u um, izvišću na vlastitu inicijativu o tome se govorilo i smatramo da se to treba prenijeti i ovdje kao i pitanja vezana uz e, koncentraciju imovine. E, u zaključku mogu reći da je ovo veoma stručan tekst, da su neka pitanja ostala otvorena i da na njih u ovom trenutku ne možemo odgovoriti jer će se stvari razjasniti tek kad ovaj e, propis stupi na snagu. Zato sam e, unijela i neke dodatne prijedloge recimo stvari vezane uz segregaciju i nesolventnost. E, dakle, smatram da ovdje e, predloženi izračuni nisu dostatni kako bismo mogli zajamčiti jednaku e, primjenu. Također zahvaljujem izvjestitelju, veselim se daljnjoj suradnji na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Hvala vam lijepa i sada u ime ECR-a netko će govoriti u ime gospodina Luka. Izvolite. Da, evo, gospodina Luka nažalost nema, pa moli se da ga se ispriča, a ja ću pročitati u njegovo ime njegove komentare. Dakle, prijedlog zakona i amandmani izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni pokazuju da postoji velika usuglašenost gledi određenja cilja ovog cijelog zakonodavnog projekata. Investicijska društva se smiju podrediti istim propisima kao velike poslovne banke samo onda ako ih su relevantne za sustav. A manja investicijska društva, bez, čak i ona veća, ako nisu relevantna za sustav, smiju se regulirati samo u onoj mjeri u kojoj je to primjereno rizicima. Ovdje ni u detaljima zapravo ne postoje čak neke prevelike razlike u mišljenju i mislimo da je treba regulirati u načelu sa isključivo, uključivo e, u skladu s načelom o proporcionalnosti. Ali mogli bi još eventualno pitanjima koliko je to primjereno da mi određujemo kako će biti izgledati plaće u, u investicijskim društvima koja nisu relevantna za sustav, da možemo o tom raspravljati da li mi o tome trebamo odlučivati ili im davati nekakve propise, pogotovo ako to nije sustavno relevantno za sustav, pa nema ni veze ako njihov stečaj neće baš izazvati šokove. Kod velikih eh, poduzeća koja su relevantna za sustav, naravno tu se u tome treba mm, mm, zapravo regulirati. Zatim, ne treba se niti raspravljati o tome da li će se dovoljno malima da li su dovoljno dobro definirana ona mala investicijska društva koja imaju stanovite prepreke u prelasku tržištu. Ali na kraju moramo vidjeti da li se može opravdati ova preventiva koja je ovdje predviđena za rizike i da li je to dovoljno dobro argumentirano, a i da li možda nismo potkopali time neke poslovne prakse banaka. Na kraju, Usluge svih investicijskih društava trebaju se nuditi na jednom otvorenom, transparentnom i konkurentnom tržištu. A u takvo tržište spada naravno i apsolutno jedna zaštita i osiguranje od rizika. Međutim, treba ukloniti sve barijere koje ovdje nisu dovele do, i zapravo nije im izravni cilj da smanje rizik. Nadam se da će se izvjestitelji i izvjestitelji u u tom načelnom u tom načelnoj orijentaciji složiti i ako se radujem da ćemo nastaviti razgovor o tome s ostalim klubovima zastupnika drugi tjedan. Nadam se da će gospodin Luke biti na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hoće? Dobro, to je odlično čuti. A sada gospodin Nils Torvalds e, iz Aldea, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i izvjestitelju. Možemo krenuti od prijedloga komisije. Ako pogledamo taj prijedlog, mislim da možemo zaključiti da su uzeli u obzir sve savjete koje su dobili od Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. I e, tu su već smjernice u kojim područjima trebamo dodatno raditi jer ako stvari gledamo s gledišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, E, možemo reći dobro da oni se bave novcem na tržištu, ako i nisu banke, rade kao banke i treba ih regulirati na isti način kao i banke. Međutim, u ovom domu mi smo pristupili tom problemu malo drugčije. Mi vidimo da to nisu banke i da ih se ne treba niti regulirati kao banke. A to će stvoriti neka zanimljiva pitanja. Kad pogledam nacrt izvješća gospodina Ferbera mogu reći da je krenuo u dobrom smjeru, što je svakako dobro ako uzmemo u obzir da dolazi iz Bavarske, osobito eh, u današnje vrijeme. Ja sam bavarac samo zato što nas je Napoleon proglasio bavarcima. Ne, nisam rekao barbare, rekao sam bavarac. Glavno pitanje ovdje, kao što je Marko Stoveć spomenuo, je na koji način ćemo podijeliti različite skupine, koje ćemo pragove odijeliti, dakle koje kriterije kako bismo neko društvo stavili u jednu ili drugu kategoriju. I to nas dovodi do pitanja, do pitanja takozvanih K faktora. Čuo sam brojne kritike i priklonio bih se vjerojatno stajalištu izvjestitelja, iako možda ne bih išao tako daleko kao on. Moramo u svakom slučaju donijeti određene odluke vezano o tim e, ka faktorima, e, bilo da je riječ o riziku ili nečem drugom i moramo postići kompromis vezano uz ta pitanja kako bismo ostvarili napredak i došli do konačnog izvješća koje će parlament onda prihvatiti a nadam se i ostale institucije. U svakom slučaju radujem se prvom sastanku u Strasburu pa ćemo vidjeti koliko ćemo eh, uspjeti napraviti. Hvala vam lijepa. U ime zelenih Sven Gigold. Zahvaljujem predsjedatelju prije svega. Kao što ste vidjeli u našim amandmanima, mi nismo osobito udaljeni od općenitih stajališta bilo komisije, bilo izvjestitelja, no postoje neke konkretne stvari na koje bismo htjeli upozoriti. Prije svega sve veću zabrinutost izaziva uloga i gospodarska moć koju koriste neki veliki e, upravitelji imovinom. Osobito tu govorimo o onima koji upravljaju imovinom u vrijednosti većoj od 100 milijardi eura, BlackRock i slične tvrtke. Oni imaju utjecaj na naša gospodarstva zato što drže velik dio ukupnog udjela e, mnogih najvećih e, poduzeća, ne samo u Njemačkoj, nego i u drugim državama članicama Europske unije. To nije zabranjeno, ali moramo imati odgovarajuća pravila o transakciji transparentnosti kako bi javnost imala veći uvid u to što ti čimbenici zapravo traže prilikom svojih ulaganja. Sindikati, civilno društvo, mediji e, veoma su zainteresirani za to i mislimo da bi i to trebalo uključiti u ovaj paket i reći da su obveze najvećih sudionika na tržištu mnogo e, veće, a da su e, obveze manjih sudionika manjih igrača, da tako kažem, proporcionalno manje. Zatim e, također postoje e, pitanja vezana uz objavljivanje podataka, a i pitanja vezana uz oporezivanje, odnosno naknade koje se isplaćuju. Čuli smo vaše argumente, ali mene bi zanimalo odnosno htio bih reći da zašto imamo ta pravila o naknadama to nije samo kao što je rekao gospodin Luke, e, zato što to predstavlja problem za sistemska poduzeća, već i zato što postoji određena kultura u financijskim institucijama koja predstavlja E, prijetnju za financijsku stabilnost, a to su pravila za naknade koja su prociklična i kratkoročna. E, I većina malih poduzeća nema takva pravila, ali kada je riječ o e, odgodama o transparentnosti vezano uz naknade mislim da nije sigurno možemo li izuzeti manja poduzeća jer želimo promijeniti čitavu tu kulturu u financijskom sektoru kako bi ona bila više usmjerena na dugoročne ishode i na transparentnost. Dakle, nastojimo zapravo e, uskladiti, harmonizirati ovaj pristup i ona poduzeća koja se e, protive izvješćivanju za svaku pojedinu zemlju i tako i tako nisu mala poduzeća. Mala poduzeća obično imaju jedno sjedište u jednoj zemlji i nemaju problem sa tim izvješćivanjem za svaku pojedinu e, zemlju. E, to su lokalno utemeljene tvrtke sa jednim sjedištem i problem za njih predstavljaju naravno multinacionalne tvrtke, problem za njihovu konkurentnost. Dakle, otvoreni smo za raspravu, ali tu očekujemo proporcionalnije zahtjeve. Kada je riječ o E, pitanju ravnopravnosti spolova, s time se svakako slažemo. Nismo nikakve amandmane podnosili e, u odnosu na to. Slažemo se sa e, takozvanim ka faktorima, slažemo se sa gospodinom Langeom da veći utjecaj treba izmatiti ESMA nego Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Također kad je riječ o onom pragu od 30 milijardi eura, e, mislimo da bi se o tome još moglo razmisliti i možda definirati bolje. Evo, to je sve sa naše strane, da kako i mi se nadamo da će se postići kompromis i radujemo se predstojećem sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala vam lijepa i sada u ime Guea Miguel Viegas, izvolite. Hvala vam lijepa. Ovaj prijedlog dio je unije e, tržišta kapitala. Ideja je da tržište kapitala e, dobije veću ulogu u financiranju poduzeća. Dakle, nastojimo zapravo e, dostići ono što se radi u SAD-u. Stoga bih ponovio isto pitanje koje se već postavilo glavnom tajniku OECD-a a to je zašto tvrtke, zašto poduzeća ne koriste te izvore financiranja. Čini se da jednostavno nisu zainteresirana, Um, nastojimo li ih prisiliti da koriste izvore financiranja koji naprosto nisu popularni u Europi. Možda postoje razlozi e, zašto e, ih se ne koristi. Možda bi investitori trebali odgovoriti na to. Postoji određena skepsa vezano uz ovaj projekt i pitam se je li ovo doista pravi trenutak da se tim e, poduzećima, tim društvima olakša život jer čini se da se ovim prijedlogom nastoji učiniti upravo to. Još jedno pitanje za koje mislim da je važno u ovome kontekstu, ako je ovdje riječ o sistemskom riziku, onda zapravo govorimo o novcu poreznih obveznika. To je jednostavno logično. Ako je riječ o sistemskom riziku, onda nema nikakve sumnje. Govorimo o novcu poreznih obveznika prije ili kasnije to su oni koji će se suočiti sa sistemskim rizikom. Ako dođe do velikih e, gubitaka, javni novac će se iskoristiti kako bi se spriječilo pogoršanje krize. A ako e, nije riječ o sistemskom riziku, onda nema potrebe za ovim dodatnim propisima. Još jedna važna tema su naknade, to je svakako osjetljivo pitanje. E, moramo naravno obeshrabriti e, preuzimanje prevelikih e, rizika i e, ne želimo narušiti napredak koji jest postignut kad je riječ o ravnopravnosti spolova i izvješćivanju za svaku zemlju posebno. Hvala vam lijepo. Nitko se nije javio u ime FDD-a, čini se da ovdje niti nije neko i ispred NF-a također nemamo nikoga. Dolazimo do spontanog javljanja za riječ. En, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja dolazim se ne druge rasprave, pa nažalost nisam mogla pratiti eh, cjelokupnu raspravu, ali ipak sam se htjela javiti vezano uz dvije točke, nakon što naravno kao prvo zahvalim izvjestitelju na njegovom radu. Kao prvo bih htjela insistirati na tom razgraničenju između kategorije broj 1 i kategorije broj 2. Kategorija broj 1 prema prijedlogu komisije čini se da je dosta ograničena kategorija i postoji određen broj tvrtki koje se bave nekakvim aktivnostima koje su slične bankama bi mogle se naći u kategoriji broj 2 zbog tog praga od 30 milijardi eura bilance mislim da je taj prag e, mnogo previsok. I to znači da bi onda e, te tvrtke mogle imati olakšan bonitetni e, režim, a znamo da je rizik vezan uz njih sličan onog rizika kod banaka. I zbog toga moramo pripaziti na tu definiciju praga kojeg bismo trebali sniziti. Druga točka tiče se sustava za ekvalentnost i fizičkog prisustva E, pomoću e, podružnice ili tvrtke kćeri. Mislim da je to zanimljivo pitanje, ali da je glavno pitanje zapravo da imamo e, jedno pravitno tržišno natjecanje i jednak položaj za sva financijska tržišta. Tako što ćemo nametnuti tim tvrtkama da se ponašaju prema europskim standardima. I stoga mislim da ne možemo se samo osloniti na zakonodavstvo e, i na vlasti e, u trećim državama kada se radi o ponašanju na tržištu. Sigurno bi najsigurnije rješenje za kontrolu tih tvrtki e, bilo to da imamo izravan nadzor tih tvrtki od strane ESME. U svakom slučaju veselim se daljem radu na ovom dosijelu. Hvala. Hvala vam lijepa. Nitko se više ni, ne javlja za riječ. Želi li komisija nešto reći? Ne, danas ne. Dobro, dakle prepuštate stvari našoj mudrosti. Hvala vam na tome. Riječ sada ponovno ima izvjestitelj koji će govoriti svojim matrinjim jezikom. Hvala vam prvo na ovim svim doprinosima. Ako bili ste vrlo konstruktivni, mislim da ćemo uspjeti e, održati i ispuniti onaj ambiciozni rok koji smo se zadali i kako bi onda ovaj zakonodavni paket, dakle uredbu i direktivu mogli još u tijekom ovog našeg mandata i usvojiti. To bi bio zapravo na naš konačni cilj. I sad ne bi o svemu, na sve reagirao što sam čuo, ali možda samo na nešto što me malo iznenadio. Mislim, zanimljivo je da zapravo vlada koja nema nikakvog zastupnika u ovom u ovom parlamentu ima toliko zapravo pobornika među našim zastupnicima da su im njihovi amandmani praktički isti. I tako da mi se čini da ti neki amandmani koji su toliko ja isti, da su formulacije podudarne 100%, čini mi se da zapravo nisu uopće sastavljeni u uredima našeg parlamenta nego negdje na trećem mjestu. Ali kao što znate i naše nadzorne institucije su uvijek prisutne pa se moramo sada uvijek baviti ovim ključnim sadržajnim stvarima. Mi znamo šta je tu temeljno bilo. Banke, investicijska društva i koje su ključne razlike između bankarskih aktivnosti, a to ćemo danas popodne u okviru revizije E, direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima, o tome ćemo glasati, a onda da vidimo šta je od toga pametno i šta je dobro da se prenese i primjeni na investicijska društva. To je dakle ta rasprava koju vodimo. A mislim da je čitav niz poduzeća koje su ovdje i čak i imenovana, apsolutno leže i spadaju u kategoriju 1, pa se prema tome na njih i ove uredba o kapitalnim zahtjevima kao i direktiva mogu primijeniti, trebaju. Onda druga stvar, drugo težište, to bi bili oni naši pragovi, jako napeto i zanimljivo. Pitamo se zapravo koja je tu motivacija, iza toga se skriva. Ali mislim da ćemo nastaviti tu raspravu pa će se to iskristalizirati. Treće bi bilo onda pitanje koji su tu zapravo rizici i tko snosi rizike. Kod banaka koje su relevantne za sustav, proteklih smo godina potrošili puno snage i energije da napravimo jednu hijerarhiju struktura vjerovnika kod recimo sanacije banaka ili restrukturiranja kako bi se porezni obveznici rasteretili. E sad, to je tem, ono načelno pitanje. Da li ćemo... Ja mislim da imam, da sam ja <laughs> dobio riječ, prostite. Da, to je to načelno pitanje da li će sustavne rizike na kraju platiti i podmiriti porezni obveznik ili će se to tretirati kao takve velike banke, kao neko normalno poduzeće koje je otišlo u stečaj i kao recimo onaj pekar iza ugla koji je morao zatvoriti vrata svog dućana. To je bolno i teško, ali takav rizik na kraju neće porezni obveznik podmiriti. Jer vidite, tu, mislim, tu ipak razlikujem ponešto jer su i različite posljedice. E, mislim da ono što si ti sve govorio što se odnosi na obaveze, zahtjeve za izvješćivanjem i objavljivanjem. Gledajte, ako jedan e, menadžer fonda i imovine fonda napravi jednu vrlo razumnu, pametnu i argumentiranu strategiju kako će njegov klijent investirati, to je dobro, ali, ali može se dogoditi da to bude i loše. I šta onda? Onda se može doći do sloma. I šta onda? Onda će platiti čovjek koji je zapravo investirao, dakle pojedinačni mali investitor. Ali mislim da je to sve jako napeto ako to budemo tu raz, razinu taj, tu stvar digli na višu razinu i o tom raspravljali. Tako da se u svakom slučaju veselim nastavku rada i nadam se da ćemo na kraju tih svih naših zanimljivih rasprava doći do nekog pristojno kompromisnog rješenja koje možemo onda iznijeti i predložiti parlamentu u plenarnom sazivu. Ali ja sam, nadam da ćemo zajednički to uspjeti. Evo, hvala, mi smo uspjeli u ovom vrlo kratkom vremenu odraditi taj, tu točku. I sad nastavljam na engleskom. Hvala, evo sad smo čak uštedili četiri minute prije nego što počnemo sa našom sljedećom točkom, našem savjetovanju o zavaravajućem prodaj. A da, pardon, zaboravio sam reći šta je sa rokovima za amandmane. Mi smo to na zahtjev jednog kluba i malo produžili. Glasanje o ekonu je za sada predviđeno za 24. rujna. Ako budemo u stanju, naravno, u našem pregovaračkom timu to uspjeli, dakle, do tada dogovoriti da možemo ići na glasanje. Ako ne, onda u svakom slučaju bi se potrudili maksimalno da to bude glasanje do kraja godine kako bi mogli što je prije moguće ušli u trijalog. Možda ako budemo uspjeli čak da za vrijeme austrijskog predsjedanja koje ide do kraja godine počnemo sa trijalogom, ako ne onda i prelazimo u rumunjsko predsjedanje koje počinje 1. siječnja. Dobro, a sad e, mene su obavijestili da se naš predsjednik odbora e, vraća. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju točno u 11 sati početi sa sljedećom točkom dnevnog reda, a do tada mala pauzica.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 So, dear colleagues. Dakle, dragi kolege, nakon provere smo čuli da naš predsjednik i dalje pregovara sa jednim od govornika, no mislim da trebali bi iskoristiti ovo vrijeme maksimalno što možemo jer je ovo jako važna tema. Nećemo zbog toga više čekati. Ovo je vrlo važna tema pa riječ je o zavaravajuće prodaje i vrijednosnica. I gledajte, nemojte zaboraviti da se uživo prenosi ovaj sastanak. A sad možemo i onda pozdraviti naše e, goste. Cilj ovog svega je da zapravo obavijestimo i naše dionike, e, sve dionike o različitim slučajevima zavaravajućih prodaja različitih financijskih proizvoda koji su se proteklih godina pojavili. Mi smo, Europski parlament je dobio čitav niz pritužbi malih investitora i zemalja članice. To je bio jedan od razloga da organiziramo ovo naše savjetovanje, saslušanje i kako bi raspravljali to javno. E, mi smo u vezi s tim proveli i nekoliko studija dali da se izrade koje su vam objavljene na našoj web stranici. Posebno bi nas e, zanimalo koji su e, recimo pravni lijekovi i općenito mjere poduzete u zemljama članicama da se spriječi ovako zavaravajuća prodaja. I posebno nas tako zanima da um, vidimo i razumemo koju, kako se primjenjuje, koju ulogu igra evropski propisi u toj cijeloj priči, uključujući MIFID, MIFID, MIFIR, IDD i tako dalje, ostale relevantne direktive koje je Evropska unija donijela. A sada bih molio naše govornike, paneliste, da uzmu riječ. Govornici imaju po pet minuta maksimalno vremena za svoje uvodne e, prezentacije. Nakon toga imamo krug pitanja i odgovora. Zastupnici imaju maksimalno do dvije minute za pitanja. Nakon toga stručnjaci imaju do tri minute za odgovore. Kao prvo bih molio gospodina, e, pozdravio bih Roberta Ofela, predsjednika Francuskog regulatornog tijela za nadzor financijskog tržišta, zatim gospodina Bančovanija koji predvodi Ured za nadzor posredništva mreža i financijskih savjetnika za talijanske poduzeća i na burzi za talijanskoj, zatim gospođu Hajnaher, predsjednicu poduzeća Better Finance, bolje financiranje, te Martina glavnog stručnjaka za financijske inovacije i, u odjelu za zaštitu potrošača Evropske eiope e, i Tilmana Ludera koji predvodi jedinicu za tržište e, sigurnost vrijednosnicama u Europskoj komisiji. Ali da sad krenemo, malo ćemo promijeniti e, redoslijed, pa bih prvo molio gospodina Flavija bonžovanja da započne sa svojom prezentacijom, nakon toga će se ostali naši govornici uzeti riječ. Hvala vam puno i sada riječ imate vi gospodine Bonžovani. Ako možda stisnete mikrofon, ovaj gumb za mikrofon, onda ćemo bolje ipak čuti. Dobar dan, štovani predsjedavajući, štovani članovi. Prvo bih vam želio zahvaliti što ste konsopu, dakle talijanskom nadzoru financijskih tržišta i burze, uopće koju ja ovdje predstavljam, dali priliku da govori na ovom vrlo važnom skupu o tako važnoj temi kao što su ove zavaravajuće prodaje. S obzirom na broj svega onog što se tu dogodilo na tom području, mislim da svako nadzorno tijelo treba maksimalno objektivno i strukturirano planirati svoje dakle nadzorne aktivnosti. Drugim riječima, koje mjere će biti poduzete, mora se naravno o tome se mora odluka donositi uvijek utemeljena na procjen rizika. Mi smo u Italiji razvili jedan interni model nadzora u našem nadzornom tijelu, a to predviđa više puta inspekciju, odnosno nadzor svih velikih banaka više puta godine, godišnje i onda E, uz pomoć indikatora koje smo razvili za jedan sustav ranog upozorenja, uz pomoć na temelju tih indikatora provodimo više puta godišnje analizu poslovanja. Osim toga i radimo jednu kontinuirani nadzor svih onih banaka na koje otpada više od 80% ukupnih unutar državnih transakcija. Prema tome kvalitativno i kvantitativno provodimo e, tu onda i jedan zapravo rating tih banaka. Drugim riječima da kažemo koliki je rizik prema tome pravimo tu ljestvicu za te banke, koliki smo rizik otkrili u našim analizama kod tih banaka. I sad naravno kroz te inspekcije, nakon tih inspekcija mi provodimo različite sankcijske mjere, jasno ako treba. Taj naš interni model su pozitivno ocijenili međunarodni akteri kao što je i ESMA u Europi, kao što je i Međunarodni monetarni fond, globalno gledano. Sa aspekta naše nadzorne institucije mogu vam reći da je to recimo vrlo važno za prode, kad je u pitanju prodaja vlastitih dionica banaka, što se događalo i mi smo razvili isto različite mjere da to spriječimo. Primjerice, ona revizija koju napravimo i na raznim poslovnim modelima, tu se onda posebno gledamo kako izgleda prodaja vlastitih udjela kako bi se to odrazilo na investitore koji su mali pojedinačni investitori i osim toga smo kod, u malim depojima spremili čitav niz različitih instrumenata da se za bail-in, odnosno za eventualnu sanaciju ili vađanje iz krize banke vlastitim sredstvima. Mi smo, kako bi opet zaštitili male, mi smo na terenu proveli različite inspekcije i zatim smo proveli i različite sankcije zato jer smo utvrdili da je bilo od 2011. do 2015. različitih nepravilnosti u poslovanju tih velikih banaka koje su bile i sustavno relevantne. Neke smo slučajeve dalje proslijedili državnom odvjetništvu. Istraga je pokazala da je bilo različitih sukoba interesa, primjerice koji nikad nisu bili prijavljeni, niti se o njima nešto radilo. A posebno su bili e, relevantni za e, pitanje dodatne kapitalizacija banaka koje je bilo potrebno. Zatim smo imali različite prakse kako bi se se zaobišle propisa, koji su se propisa, su se oni recimo samo naoko i površno pridržavali, ali de facto su ih zaobilazili. To smo utvrdili. 2017. je naš institucija za nadzor burzovnog poslovanja 282 e, predstavnika različitih takvih poduzeća sankcioniralo i rekli smo E, kazne, recimo novčane, u 11,8 vrijednosti 11,8 milijuna eura tim ljudima i bilo je nekih profesionalnih zabrana i drugih sankcija. Paralelno smo objavili sve što smo mi pronašli kako bi smanjili taj rizik od zavaravajućeg prodavanja i posebno u kontekstu MIFID-a su provedene pojačane mjere nadzora i odlučeno je šta će se raditi ako banke postanu nelikvidne i ako recimo svoje sekundarne e, sekundarne financijske potraživanje prodaju onda iz druge ruke malim investitorima za manju vrijednost nego što je bila puno, nego što je bila nominalna. I onda smo gledali što se pritom valja uzemiti u obzir i kako ćemo recimo njihove ugovorne zastupnike nadzirati. Zatim smo preporučili da se, da bi bila dovoljno transparentno i da se osigura dovoljna likvidnost, da se isključivo prodaje sve na javnim mjestima koje su imaju, dakle, burzama i slično. Zatim smo vidjeli da su krediti banaka u rukama malih investitora relativno se u smanjivali. Primjerice to vlastito plasiranje sredstava je sa 324 milijarde eura, što je odgovaralo otprilike 30% udjelu u ukupnom financijskim instrumentima, dakle kod malih investitora u prosincu 2011 je palo na 95,6 milijardi eura, što je otprilike 9,4 manje od 10% ukupnih investicija do dakle kraja 2017. se toliko smanjilo udio ovih direktnih investicija malih investitora. Od 9.1.2017. imamo i jedno posebno arbitražno mjesto za bilo kakve financijske sukobe, nakon koje mi možemo recimo na alternativnim metodama e, riješiti sve sporove koji su u vezi sa takvim financijskim investicijama. E, nisu jako često zvali, posebno su recimo 42 puta su samo jednom 625 odluka su donijeli, od kojih se više od 60% je ušlo u korist malih štediša, malih investitora. Uglavnom su bili u pitanju sporovi oko ovih zavaravajućih prodaja nekih udjela kod malih investitora. Hvala lijepo. Markus Weber je već pozdravio sve govornike, pa vas onda stoga ja pozdravljam. I sada ću riječ dati Roberto Felu koji je predsjednik francuskog regulatora za financijske tržište. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Boriti se protiv eh, zabravajuće prodaje financijskih proizvoda je jedna od ključnih eh, misija eh, nadzornika financijskih tržišta kao i onoga u Francuskoj. Kako bismo to činili, e, iskorištavamo sve alate koje nam nudi regulativa, e, bilo sad i o nacionalnoj regulativi ili o europskoj regulativi, ali isto tako radimo i u smislu obveze da se javnost e, informira i obrazuje o tome kao i da se obrazuju i profesionalci. Nekoliko jednostavnih poruka bih vam htio prenijeti na temelju našeg iskustva u Francuskoj. Kao prvo, ova uredba nam dopušta da se bolje nosimo sa zabravačom prodajom financijskih proizvoda, ali dalje postoji nekoliko rupa koje treba zatvoriti, a i vrijedi i obrnuto. Ne bismo trebali pretjerati e, onome što iznosimo kao propise, jer bi to bilo kontraproduktivno. Zatim, kao drugo, Treba nam jedan obrazovni napor koji je jako potreban uz bilo koje uvođene nove uredbe. Dakle, regulativni okvir koji je jako snažan u Europi, e, to je činjenica. Ali postoje neke rupe, neki pokušaji da se učini previše. Europski propisi su dobro poznati, e, MIFI 2 i PRIPS su jako dobro uredili okvir za komercijalizaciju financijskih proizvoda što se tiče E, podataka za klijente. E, u okviru MIFID-a 2 je došlo do velikog napretka zato što se mnogo strože sada savjetuju klijenti, govore se o ciljevima koji, se nose, koji se dolaze sa ulaganjem i e, da klijent bolje shvati rizike vezane uz određene financijske proizvode. Dakle, imamo cijenu skupinu za klijente, imamo dobre informacije za klijente, imamo isto tako i tu obvezu da se e, potreba klijenta uskladi sa uslugama koje mu se nude. I imamo i standardizirani ključni informacijski dokument kako bi se povećala transparentnost vezana uz troškove i eventualne sukobe interesa. Ali postoji i ta želja da se možda učini pomalo previše, to bi moglo biti kontraproduktivno i to se kad kad vidi iz razgovora koje imamo sa različitim dionicima upitnik o znanju klijenta e, kad kad se smatra predugačkim, preintruzivnim. E, problem postoji sa posrednicima i kada se radi o samoevaluaciji, taj formular možda nije toliko koristan, mogao bi obeshrabriti klijente. Parametri za instrumente iz Pripsa su kad kad preširoki i neke dosta standardne proizvode onda isključujemo iz toga a ključni informacijski dokument kad kad daje neprimjerene podatke, posebice što se tiče vrlo kratkoročnih proizvoda. A vidimo i da kad kad postoje informacije o nedavnoj performansi e, proizvoda, što ne znači da će tako ostati u budućnosti. Nekoliko izdavatelja proizvoda su tako obeshrabreni, a postoji tu i taj poticaj koje ta regulativa nudi različitim mrežama da savjetu klijente sa ograničenim brojem proizvoda i sa dosta velikim rizikom kako bi smanjili svoj vlastiti rizik kao posrednike. Sve to nije pogodno za dobro funkcioniranje ekonomije. Treba olakšati razinu broj 1, razinu broj 2 zakonodavstva i imati uh, heterogeni, standardizirani E, postupak na razini broj 3 sa težnom da se diversificiraju portfelji i dakle trebali bi imati taj pristup vezan uz portfelje, ne samo pristup vezan uz proizvode. Postoje još i daljnja rizična područja da će se na nepravilan način komercijalizirati proizvodi, to je nešto što trenutna pravila ne obuhvaćaju u potpunosti tu ću navesti samo nekoliko njih, da se ESMI nacionalnim nadležnim tijelima dopusti mogućnost da zabrane neke financijske proizvode koji su prerizični, to je vrlo snažan alat za te institucije, a ESMA je već e, to i iskoristila e, na nekim CFD-ovima. Ali taj privremeni karakter zabrane koju ESMA ima sa sobom donosi rizik da će doći do nedosljednosti među državama za neka neke prekogranične proizvode koji se odnose na platforme. A i ta zabrana po svojoj definiciji se tiče samo financijskih proizvoda, a znamo da imamo i komercijalizaciju određenih različitih e, drugih proizvoda koji su vrlo slični financijskim proizvodima da tu postoji jedna kao logika, da se koriste jednaki kanali, a da oni nisu pokriveni s ovime. Primjerice, kada se radi o ulaganja u dijamante ili ulaganja u kriptovalute. Vidimo da države ne surađuju dovoljno i jedna platforma koja je u jednoj državi članici, ali koja komercijalizira svoje proizvode u gotovo svim drugim državama članicama, nije obuhvaćena istim sustavom, a država u kojoj se komercijaliziraju ti proizvodi ne, može dovoljno brzo djelovati u okviru zajedničkog odbora europskih e, nadzornika je pokrenuta jedna inicijativa vezana uz to što zaslužuje podršku. Zatim isto tako kada govorimo o Telaku ili o Emrelu i o malim ulagateljima, onda tu trebamo imati još i specifičnije propise za to od onoga što stoji u mifid 2. I nadamo se da će revizija BRD-a biti prilika da se to onda i napravi. Druga poruka, dakle, treba obrazovati korisnike i profesionalce, to je neophodno. To treba se napraviti na nacionalnoj razini, ali to treba biti dosadno na europskoj razini. Što se tiče profesionalaca, tu treba razviti eh, nadzor i kontrolu nad komercijalizacijom proizvoda kako bi se najbolje prakse promicale, a iskorijenilo na loše prakse. Za to je potrebna ex post kontrola, a možda i ex ante kontrola njihove komercijalizacije proizvoda i nadzorna tijela moraju znati koje su, koje su europski prioriteti što se toga tiče. Trebamo imati tematske kontrole koje će biti primjerene, vezano uz to kako se savjetovanje daje klijentima, vezano uz to poštuju li se doista svi zahtjevi iz MIFID-a 2, treba javno objaviti koji su zaključci iz tog praćenja i tih kontrola. Što se tiče najboljih praksi, treba kazniti neprimjerene prakse i treba eh, jako učiniti vidljivim sankcije na tom području. Osim tradicionalnih komunikeja i licenih popisa koje stavljamo na internetske stranice, treba koristiti i različite medije kako bi se prenijele poruke. Dakle, putem radija, Google, Facebooka, televizije, Twittera e, trebamo se aktivirati na svim tim područjima, treba koristiti i društvene mreže kako bismo reagirali na e, neprimjerene situacije te izraditi specifične aktivnosti e, kratkoročno gledano vezano uz primjericu s mlade, e, partnerstva sa nacionalnim obrazovnim sustavama ili sa središnjom bankom. To su također neke aktivnosti koje bi mogle dovesti do toga nešto slično radimo i u Francuskoj sa Ministarstvom rada kako bismo e, štedišama objasnili koji su rizici, a koje su prijednosti ovakvih e, ulagateljskih proizvoda. I evo to je ono što sam vam htio reći e, u uvodnom izlaganju. Hvala vam. Hvala vam lijepa. A sada ću riječ dati Jeli Benen predsjednici Better Finance-a. Hvala vam, gospodine predsjedniče, ja ću govoriti na engleskom, dragi zastupnici srpskog parlamenta, hvala vam kao prvo što ste me danas pozvali na ovaj panel kako bih vam govorila o zamravljajućoj prodaji financijskih proizvoda. E, ovo je vrlo važna tema za sva ona finanska tijela koja ja predstavljam e, danas kao predsjednica BT Finance koji se nalaze u Europi. Zapravo smo prošle godine napravili e, istraživačku studiju o zamravljajućoj prodaji. Naravno da možete dobiti sve te informacije, ja sam donala te materijale sa sobom. Mi dalje smatramo da je to vrlo rašireno, vrlo važno pitanje, to pitanje zavaravajuće prodaje financijskih proizvoda, te vam želim pružiti dva primjera gdje vidimo da e, regulatori ne ispunjavaju e, ono što njih očekuju ulagatelji. Započet ću sa ključnim informacijskim dokumentom o PRIPS-u. E, trenutne objavljene informacije koje se iznose u tom dokumentu vezano uz pripsove, prije svega što se tiče performanci i troškova, su djelomično zavaravajuće i zbunjuju ulagatelje. Već je u prošlosti naša organizacija kritizirala te upozorila na to da će doći do vrlo negativnih posljedica zbog toga što se iz tog dokumenta uklonio onaj dio o um, performansama iz relativne prošlosti, te se je preferiralo dati e, četiri e, buduće buduća scenarija za performanse. <clears throat> Što znači da pružitelji usluge sada e, moraju dati malim ulagateljima informacije o budućim e, očekivanjima što se tiče povrata na ulaganje, a taj ulagatelj neće onda znači, znati je li taj proizvod e, doveo do profita u prošlosti, je li, e, je li ispunio ciljeve ili ne, a to je vrlo važna informacija. Zbog toga mi tražimo da delegina uredba o pripsovima, ako ništa drugo, bude usuklađena sa pravilima iz MIFIDA 2 što se tiče objavnih informacija o što znači da se može govoriti o budućnosti, ali da to sve mora biti popraćeno sa e, istaknutim upozorenjem gdje se kaže da te prognoze nisu pouznan e, pokazatelj za buduće performanse tog proizvoda. Također, tražimo da se ponovno e, uključe u dokument e, podaci o performansama iz prošlosti. Što se tiče objavljivanja informacije o troškovima, novi ovaj pristup ne omogućava ulagateljima da usporede troškove prelaska iz jednog proizvoda u drugi, te im ne dopušta da razumiju koliko će biti ulazne i izlaze naknade. Ba suprotno, vidimo da imamo sve više slučajeva negativnih transakcijskih troškova koje su navedene u KID-u, a to zapravo zbunjuje ulagatelja. I stoga smatramo da bi e, izvorni cilj KIDA, a to je da se postigne jednake uvjete za sve, se ne može na ovaj način ispuniti. Stoga tražimo da se pravovremeno ciljeno e, provede revizija e, uredbe o pripsovima i to ove godine i također da se produži na tri godine ono izuzeće vezano uz financijska sredstva za UCIC. Da pređemo na drugi primjer, to je ključni informacijski dokument o UCIC-u. Nedavno smo e, objavili e, novo istraživanje Better Finance i tu smo vidjeli da barem 30% e, glavnih fondova koji su pod UCIC-om, oni koji imaju mjerilo za fond, nisu u skladu sa onim ključnim zahtjevima za objavljivanje informacija, kao što to stoji u europskim pravilima. Što znači da, iako se od tih fondova pravno traži da objave informacije o svojim, svojim mjerilima, oni to jednostavno nisu učinili. E, privatno, privatni ulagatelji kada se oslanjaju na takve ključne informacijske dokumente, kada ulažu, donose odluku o ulaganju, su zavedeni i e, dobivaju zavaravajuću informacije na tom dokumentu. Ta situacija je još i šokantnija jer je naša organizacija ovu situaciju za privatne ulagatelje već e, prenijela 2017. godine ESMI. Uzreći obzir da se velika većina fondova koji se nisu u sukladnosti sa propisima nalaze u dvije države članice Europske unije, u, e, između ostalog u Luksemburgu, e, treba doista spomenuti to pitanje kako se provode propisi i kako se vrši nadzor. Što znači da postoji još velika potreba da se poboljša provedba i nadzor e, pravila Europske unije, kako što se tiče javne strane, tako i što se tiče privatne strane. Što se tiče javne provedbe propisa, tu se može poboljšati područje rada za europska nadzorna tijela, što se tiče upravljanja, učinkovite kontrole i provedbe. Better Finance je stupio u savez sa e, pružiteljima takvih usluga, te smo pripremili nekoliko izmjena. Samo da navedem nekoliko njih. Primjerice, mi predlažemo da se treba osnažiti ona zadaća da se zaštite ulagatelji potrošači tako što ćemo se pobrinuti da sva nacionalna državna tijela e, imenuju e, tu zaštitu ulagatelja i potrošača kao e, cilj kojeg obavezno treba ispuniti. Isto tako želimo da se ojača upravljanje, prije svega nezavisnost e, odbora za nadležna javna tijela, kako bismo imali doista pravu ravnotežu među financijske industrije i e, koji se bave malim ulaganjem, a isto bi se trebalo ticati i takozvane skupine dionika u europskim nadzornim tijelima. Također, nažalost, vidimo da prijedlog komisije ne nudi e, dobru razinu ravnoteže za one građane EU koje izravno ulažu u gospodarstvo EU poput individualnih dioničara. Treba nam je sustav e, kolektivne nadoknade štede, što bi trebalo e, obuhvatiti individualne ulagatelje i to je doista hitno potrebno ako se žele u tržište financijskih usluga povratiti povjerenje od strane e, malih e, ulagača i individualnih, ali i javnih e, ulagača. Vidimo da postoji slučaj sa Volkswagenom. Tu su ulagatelji zavarani, oni su prevareni i to je vrlo dobar primjer da nam je potreban dobar sustav kolektivne nadoknade štete kako bi se mogli ti ulagatelji kompenzirati. Za mene je vrlo teško Zamislite si na koji način mi želimo povratiti povjerenje građana Europske unije kao ulagatelji, kao ulagatelje i vratiti ih natrag na e, u Europsku uniju tržišta kapitala ako ne usvojimo jedan takav učinkovit sustav kolektivne nadoknade štete. Hvala. Sljedeći govornik je Timothy Shakespeare. On je glavni stručnjak za financijske inovacije u odjelu za zaštitu potrošača e, pri EJOPI. Izvolite, imate riječ. Dame i gospodo, zahvaljujem vam na ovoj prilici da vam se danas obratim. E, naime, ovaj sektor iznimno je važan e, i zdravstveno osiguranje predstavlja e, veliki udio u tržištu u vrijednosti od otprilike 11 milijardi eura. Dakle, kada je riječ o zavaravajućoj e, prodaji, ona uvijek predstavlja opasnost, međutim ovaj novi propis mogao bi doista učiniti razliku, mogli bismo promijeniti kulturu prije svega, osim toga moramo se usredotočiti na bolji nadzor i provedbu u praksi. I na kraju želim nešto reći o financijskim Um, inovacijama. Dakle, kada je riječ o zavaravajućoj prodaji, postoje brojni razlozi za to, a nema uh, jedinstvenog načina da se taj problem riješi. Samo nekoliko rezultata naših istraživanja. Prije svega, potrošači teško mogu razumjeti naše proizvode i e, naše prodajne prakse. Dakle, treba to uzeti u obzir, moramo biti e, pametni i uzeti u obzir potrošače kakve oni zaista jesu. Drugi razlog je konflikt interesa, sukob interesa e, i E, neusklađenost na tržištu i distribuciji e, osiguravateljskih e, proizvoda. Dakle, ti sukobi postoje i prilično su rasprostranjeni i duboki. Zatim, složenost proizvoda je program koji, problem koji već dugo vrijeme postoje recimo potrošači traže sigurnije proizvode i teško im je ocijeniti rizike koji su ugrađeni dugoročno u pojedine proizvode Zatim također vidimo da postoje proizvodi koji su loše kvalitete i podrazumijevaju visoke rizike. Takve stvari treba zaustaviti. Zatim kad je riječ o regulativi u ovome području direktiva Europske unije je sve bolja naglašava transparentnost i odgovarajući nadzor. No treba će nam neko vrijeme da vidimo e, koji mehanizmi daju rezultate, a koji ne. No u svakom slučaju e, imamo razloga za nadu. E, potrebno je promijeniti kulturu unutar poduzeća, uzeti u obzir najbolji interes potrošača tijekom čitavog lanca vrijednosti. E, dakle, sada se može očekivati E, da potrošači imaju e, bolje informacije, no za poduzeća kao i za nadzornike e, odgovaranje na sve te nove zahtjeve predstavlja veliki izazov. Mi u iop bavimo se upravo tim pitanjem kako promijeniti kulturu unutar poduzeća, kako promijeniti način na koji se proizvodi prodaju. Zatim, važno je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 preseliti sjedište nadzora, dakle nije dovoljno pratiti ponašanje e, i nadzirati ponašanje. Nadziratelji također moraju razumjeti poslovne modele i moraju razumjeti proizvode e, kako bi ih mogli nadzirati. E, dakle, mi radimo na tome, radimo na prikupljanju podataka koje onda nastojimo inteligentno koristiti. Recimo ove godine prikupljamo podatke o osiguravateljima koji nude putna osiguranja, analiziramo poslovne modele i proizvode, posjećujemo pojedine e, tvrtke u našim priručnicima za e, nadzor također e, ugrađujemo sada poglavlja posvećena upravo ponašanju i mogućem sukobu interesa. Dakle, postoji brojna područja na koja se trebamo usredotočiti. I na kraju nekoliko riječi o financijskim e, inovacijama. Na mnogim tržištima smatra se kako će te inovacije izazvati velike strukturalne promjene. Osiguranja, mirovine povezana su sa pitanjima koja se odnose na pravo rada Dakle, može e, se na nepredviđeni način razvijati način na koji se ti proizvodi nude i prodaju. Zato mislimo da je nadzor e, ponašanja i poslovanja diljem Europske unije iznimno važan kako bismo spriječili ne samo zavaravajuću prodaju u sadašnjosti, nego i u budućnosti. Hvala vam lijepo i sada posljednji govornik iz Europske komisije Tilman Luder koji je voditelj jedinice za tržišta vrijednosnica. Hvala vam lijepo, uvaženi zastupnici, sudionici, hvala vam na ovoj prilici da Europska komisija također kaže nekoliko riječi, no teško je govoriti nakon gospodina Shakespearea i njegovih napomena. On je prethodno radio također u komisiji. Ja možda neću e, govoriti tako iscrpno, ali kratko ću nešto reći o tri teme. Prvo, kakve promjene uvodi MIFID 2 u odnosu na MIFID 1, jer većina skandala navedenih u izvrsnom izvješću koje je naručio Europski parlament odnose se na razdoblje između 2008. i 2008 12. u vrijeme MIFID-a 1, pa ću ja kratko spomenuti e, kakva poboljšanja unosi MIFID 2 u naše zakonodavstvo. Nakon toga ću nešto reći o rupama u zakonu koje i dalje postoje i na kraju ću dati jedan politički pregled poput onoga koji je Timoti upravo E, iznio vezano uz provedbu novih pravila i uz promjenu načina poslovanja koje je potrebno uvesti. Prije svega kad je riječ o MIFIDu 2. Neke stvari koje su dovele do zavaravajuću prodaju danas imamo obvezu e, objavljivanja čitavog niza vrsta rizika e, postoje konkretne obveze o riziku od takozvanog bailina, riziku od konvertiranih obveznica, riziku od podređenog duga, e, također rizik od stečaja, e, izdavatelja obveznica, dakle sve to se sada mora objaviti u razgovoru sa potencijalnim kupcem. Također se moraju objaviti karakteristike proizvoda, e, to se mora uzeti u obzir kada se e, određuje na kojem tržištu, odnosno kojim potencijalnim kupcima će se proizvod nuditi. Dakle, pitanje potčinjenog e, duga također se tu uzima u obzir. Zatim imamo nova pravila koja izdvajaju čitav niz proizvoda iz takozvanih nesloženih proizvoda. Nesloženi proizvodi su oni koji se mogu prodati na bilo kojim prodajnim kanalom. Dakle, sada će čitav niz proizvoda se smatrati složenim proizvodima. Dakle, takozvani promjenjivi e, dug e, i mnogi drugi elementi utječu na to i samim time utječu na potencijalno tržište kojem se mogu nuditi takvi proizvodi. Dakle, e, tu će se uvelike e, određivati e, koji segment tržišta na europskoj razini dolazi u obzir. Dakle, nismo sad u situaciji u kakvoj smo bili u razdoblju između 2008. i 2012. kada su se ti žalosni događaji zbili. Međutim, danas je situacija mnogo bolja, ali unatoč tome još uvijek postoji problem a to je e, problem takozvanih samoplasmana o kojem također govori izvješće Europskog parlamenta. Dakle, ako identificirate vlastiti e, dug, vi onda možete na neki način pokušati plasirati E, taj e, dug e, bilo maloprodajnim potrošačima, bilo nekom drugom, no naravno tom prilikom prodavatelji moraju reći zašto je upravo taj podređeni dug prikladan za nekog konkretnog kupca. Dakle, ako preko puta vas sjedi umirovljenik, i vi mu nastojite prodati svoj dug, svoj proizvod jer to od vas vaš poslodavac traži. S druge strane to možda nije odgovarajući proizvod za osobu koja sjedi preko puta vas i to je također sukob interesa. I to je jedan e, od e, tih e, jazova, jedna od tih rupa u zakonu koje sada imamo. Znamo da moramo E, izbjeći sukob interesa i u našim pravilima stoji ako e, ne možete izbjeći sukob interesa onda bi se trebali e, suzdržati od nuđenja određenih proizvoda određenoj vrsti kupaca, odnosno potrošača. I to je važno, jer nekada je konflikt e, interesa, sukob interesa toliko očigledan da je jedini prihvatljiv pristup da se ne nudi taj proizvod, da se ne nastoji prodati taj proizvod konkretnom kupcu, recimo da se umirovljeniku ne nude određene obveznice, obveznice koje e, se zapravo pretvaraju u e, vrlo malo vrijednu, odnosno bezvrijednu imovinu. Dakle, to pitanje samoplasmana e, bi možda trebalo urediti dodatnim e, propisima jer ove odredbe o sukobu interesa jednostavno ne mogu to sve obuhvatiti. Dakle, na kraju želim reći da smo mnoga nova pravila donijeti. Sasvim sigurno pitanje zavaravajuće prodaje je veliki problem e, kada govorimo o zaštiti potrošača, ali kao što je Timoti rekao, sada moramo prijeći preći na konkretnu primjenu ovog pravilnika na prodajnim mjestima. Svi znamo kako izgledaju stvari na prodajnim mjestima svi znamo da su nam mnoge proizvode nastojali prodati u paketu kada nastojite kupiti e, hipotekarni e, zajam onda vam kažu dobro ako želite osigurati tu imovinu evo kad kad vam to i uvjetuju i kažu dobro dobit ćete zajam ali kod nas morate osigurati imovinu na ovaj i ovaj način dakle mnogo toga se nastoji prodati u paketu mnogo toga se događa što se prema pravilniku ne bi smjelo događati. Dakle, postoje ti takozvani in-house proizvodi kojima se daje velika prednost u odnosu na proizvode konkurenata. Time se moramo pozabaviti ne samo u pravilniku, nego treba promijeniti kulturu u poduzećima i ne bi se smjeli nagrađivati e, djelatnici e, na bazi toga koliko vlastitih dakle in-house proizvoda uspiju prodati kao što je to danas slučaj. Na tome trebamo raditi, slažem se u potpunosti Timotijem da se tu postavlja pitanje boljeg obrazovanja, podizanja svijesti, ali i pitanje promjene javnog mijenja koje se polako mijenja. Dakle, na prodajnom mjestu trebamo neovisni savjet iako se proizvod kupuje putem bankarskih kanala. Hvala vam lijepa, hvala svim govornicima na njihovim odličnim i korisnim izlaganjima. Sada krećemo sa raspravom sa zastupnicima. Molim vas da se javite za riječ. Gospodin Utason, izvolite. Evo ja ću govoriti španjolskim jezikom. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju, odnosno izlaganjima koja su bila veoma zanimljiva. Želim vas podsjetiti da je bilo mnogo predstavki kojima se bavio odbor za predstavke upravo zbog slučajeva zavaravajuće prodaje i uputili su odboru Ekon e, neke od tih predstavki jer mnogi su se slučajevi bavili recimo pitanjem hipotekarnih zajmova i slično pa su pitali od nas što učiniti. Ovih pet izlaganja bilo je odlično, doista vam zahvaljujem jer ste nam dali mnogo materijala za razmišljanje i mnogo toga što bismo sada mogli uključiti, uzeti u obzir u našem zakonodavnom poslu. E, Gospodine Lude, e, osobito mi se čini zanimljivim ovaj delegirani akt o samoplasiranju koji ste govorili. Ja ne znam je li ono što stoji u delegiranom aktu dovoljno, jer ovo posljednje što ste rekli vezano uz sukob interesa, E, jest da bi se prodavatelj mogao suzdržati od nuđenja takvih proizvoda. Ja ne znam je li to dovoljno snažan izričaj ili bismo trebali neku E, novu odredbu. Ne znam također što mislite o odredbi o e, e, sanaciji banaka. Danas će se glasovati u tome. Možda je ovo dobar trenutak da se o tome nešto kaže. Kao prvo, što u slučaju sanacije banaka kada imamo proizvode koji su prodavani prijetvorno? Kao prvo, države članice moraju imati odgovarajuća sredstva, odgovarajuće fondove za isplatu štete, to je Italija učinila. Dakle, postoji fond, jedinstveni fond za e, sanaciju banaka E, i mehanizam za e, zaštitu depozita. To je jedan način, a drugi način je e, takozvani bail-in banaka. Mene zanima smatrate li da direktiva o sanaciji banaka se treba pozabaviti tim problemima ili putem uspostave posebnog fonda za naknadu štete ili sprječavanjem rješavanja problema u bankama putem bailina za one banke za koje se utvrdi da su eh, prodavale proizvode na prijetvoran odnosno zavaravajuć način. U španjolskom slučaju vidjeli smo da Španjolska nacionalna banka nije pokazala dovoljno čvrstoće u odnosu na one koji su e, prijevarama prodavali svoje proizvode. Ne znam što o tome mislite. Hvala vam lijepo, poslušat ćemo još nekoliko pitanja. Evo, samo ću nešto reći pa ću vam dati riječ. Evo, samo bih se nadovezao na prethodno postavljeno pitanje. Svi smo pozorno pročitali najnoviju izjavu Europskog nadzornog tijela za banke i EZME vezano uz bankovni dug. To je iznimno važna izjava i mislim da ona pokazuje činjenicu koliko je teško pronaći jednostavno rješenje za ovaj problem. Naravno imamo određenu tradiciju, ne možemo reći ovaj proizvod se je takav da ne omogućava Bejlin nakon toga. Mislim, to nikada nismo imali. E, s druge pak strane, ne smijemo stvoriti sustav gdje ćemo određene e, proizvode isključivati, ali ne možemo niti izbjeći da vidimo realnost, a to, je, to su one banke kod kojih je prodano mnogo proizvoda na takav zavoravajuć način i gdje se mora osigurati određena naknada. Zatim imamo problem e, tijeka jer dolazi do smanjenja, dakle imate e, negativni trend, sada nastojimo uvesti ova nova pravila e, kojima nastojimo da sustav ostane održiv kako bi trenutačni sustav mogao funkcionirati ili pak mislite da podaci pokazuju da se na ovaj način zapravo stvara novi trend e, u prodaji zavaravajućih proizvoda, kako to naglašava i ova izjava EZME e i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo koja govori o toj mogućoj kontradikciji. Dakle, to je evo dodatak na prethodno pitanje. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju prije svega Zahvaljujem u naše ime na vašim izlaganjima, osobito na istraživanjima koja ste proveli. Htio bih ovdje spomenuti dva velika problema. Jedno moje pitanje usmjereno je na komisiju. U istraživanju, a i u vašem današnjem izlaganju, kao i u publikaciji koju je spomenula predstavnica Better Finance, čini se da dolazi do velikog kršenja europskog prava u smislu neprimjene europskog prava. E, koje inicijative ćete sada poduzeti, to je pitanje za gospodina Ludera, da e, se europsko pravo učinkovito provodi kako to građani i očekuju. Dakle, to su neka konkretna područja koja ste i sami spomenuli kada je riječ o samoplasiranju e, proizvoda. U istraživanju se spominju neki slučajevi e, potencijalnog kršenja MCD-a. Dakle, e, možete li preuzeti obvezu da ćete doista Um, se potruditi i provesti mjere kako biste osigurali veći stupanj primjene europskog prava. Moje drugo pitanje uh, usmjereno je na EIOP-u. Uh, dakle, um, postoji problem sa uh, takozvanim zaštitnim osiguranjem koje se prodaje kao dodatni proizvod. Kupite automobil pa vam se uz to nudi osiguranje e, automobila. Ako putujemo, e, znam da svi volimo putovati, evo recimo volimo putovati u Italiju, nadam se da nas tamo nećete na neki novi način početi registrirati. U svakom slučaju idemo u Italiju, i onda nam se nudi uz putovanje i putno osiguranje. E, također, ako od automobilske industrije recimo znam da u Njemačkoj dio koji se plaća kao provizija onima koji prodaju automobile ako uspiju uvjeriti ako uspiju uvjeriti kupca da plate osiguranje za plaćanje, e, tada provizija za prodavatelja može ići i do 70%. Dakle, moje pitanje za IOP-u je jeste li spremni provesti ozbiljnu istragu tih očiglednih kršenja temeljnih e, načela E, pravičnog poslovanja na našem tržištu. Dakle, to je lihvarstvo, to je prodaja proizvoda koje nitko ne treba, čija je cijena puno prevelika u odnosu na rizik za koji nude pokriće. Očekujem od Ajope da tu nešto poduzme. I na kraju, pitanje za Better Finance s obzirom na sva izvješća koja ste objavili i sada i u posljednje vrijeme, smatrate li da je odgovor Europske komisije bio dostatan u odnosu na probleme koji se pojavljuju s poštivanjem e, europskog prava, a koje ste utvrdili. Još jednom zahvaljujem svim panelistima, mi ćemo se pobrinuti da e, se o ovome govori i dalje. Moram reći da me duboko razočarala činjenica da ovdje imamo predstavnike samo dvaju političkih klubova i čini se da cijelom da svim e, strankama e, sredine i desnice ova tema nije zanimljiva. Nadam se da će joj u budućnosti posvetiti veću pozornost. Slažem se s vama. Izvolite, tko želi početi odgovarati? Gospodin Luder, izvolite. Uh, uh, Hvala lijepa na ovim dodatnim temama kojima ste se obratili komisiji. Dakle, prvo ove formulacije koje smo uveli su malo oštrije nego što smo ih do sad imali. Ne kaže se ako imate nerješiv e, sukob interesa možete i tako dalje, nego kaže ako ga imate, takav jedan sukob, onda ćete se suzdržati od you shall refrain, vi ćete se suzdržati, to više nije opcionalno. Dakle, ako imate sukob interesa, vi ćete razmi, nećete razmišljati o tome, nego ćete se apsolutno suzdržati. Vrlo puno jasnije i oštrije. A sad, ako se to tako bude u praksi provodilo u trenutku prodaje, to, da li će se to činiti, to je to veliko pitanje. Imamo mi tu naše sumnje da će to tako ići. I time dolazimo do pitanja Svena Gigelda. Mi, mi zapravo trebamo izaći i široj javnosti se na relevantnim forumima obja, obratiti i sve im to objasniti jer vidite mi odemo u trijalog i na kraju zajedno s komisijom donesemo različite propise, ali ponte je tome da tim svim našim dionicima to ne priopćavamo, ne upućujemo ih. Dakle, moramo koristiti sve relevantne forume, različite manifestacije edukacijske tipa i sve ostalo i u suradnji sa parlamentom, a tu imamo i pozitivnih iskustava do sad kako su te suradnje izgledale, trebamo ići i prodrijeti do šire javnosti trebali bi razmišljati i o tome što zapravo želimo postići sa našim propisima, našim regulama i onda senzibilizirati javnost na to. Mi naravno činimo jako puno sa stalnim odborima ESME i trudimo se dakle da ESMA u stalnom svom odboru za zaštitu ulagača i poduzme prave korake. Mi svakodnevno se zapravo s tim borimo i nosimo i mislim da, ali mislim da trebamo sa svim regulatorima za okrugnim stolom sjediti i brinuti se na razne načine, umreženo ako hoćete, da se doista konzistentno provode ti propisi. A nadalje, jedna velika stvar koju ne možemo središnje, centralno, dakle centralizirano iz Brisela kontrolirati je e, ono što se događa u tisućama i tisućama kontakata i razgovora jer vidite, tako na taj način mi zapravo javno senzibiliziramo i širimo te spoznaje. A šta se događa konkretno u onim zatvorenim prostorijama gdje savjetnik investicijski savjetuje ulagača i u kojoj mjeri mu daje opcije šta može učiniti da se osigura za starost, mislimo da se tu uglavnom radi o jednom e, zapravo odnosu gdje bi trebali primijeniti apsolutno MIFID. A na kraju se to svodi na mrtvo slovo na papiru i nije način ovaj koji se provodi. Da na kraju samo savjetnik podnese jedan papir u kojem će njegov savjetovani mali privatni ulagač potpisati da je obavješten o tome šta piše u europskim propisima, konkretno u MIFID-u, to nije dovoljno on to moraju puno, puno jasnije shvatiti i spoznati na terenu i ESMA mora zbog toga više raditi. Mi smo proveli čitav niz studija o tome kako se recimo provodi MIFID i kako to u praksi izgleda, ali mislim da bi trebali nastaviti sa provođenjem takvih studija. Trebamo provoditi ankete, trebamo istraživanje provoditi i to treba jače promovirati da vidimo šta se dalje događa na terenu, u kojoj mjeri se doista ljude informira o svemu. I, a da bi se na kraju uspjelo sa svime, trebaju svi takvi investicijski savjetnici i svi oni koji prodaju različite financijske proizvode biti svjesni da su oni pod stanovitim nadzorom, pod prismotrom ako hoćete, jer na taj način ćemo ih možda navesti da puno objektivnije informiraju svog malog ulagača, a ne samo da im daju papir na potpis na kraju razgovora. Hvala, dalje. Dakle, mislim da je stvarno problematično da se ti svi propisi koje imamo, instrumenti koji su nam raspolaganju i funkcionalno e, iskoriste i da oni u praksi profunkcioniraju uopće da kažemo. To je prilično teško, ali stvar moramo ozbiljno shvatiti. I to je upravo ovaj glavni razlog zbog kojeg se moramo svi usredotočiti na implementaciju i svjesni smo naravno što to znači jer nisu samo velike banke sistemski relevantne, problematične, nego upravo ovo tržište tih malih prodaje, malih paketa i malih ponude za male investitore. A ta zapravo mystery shopping, odnosno kupnja de facto nepoznanica u jednom paketu je isto jedan od e, bitnih dijelova tog problemskog paketa. I moramo se s tim, dakle, izazovom doista nositi i ozbiljno ga shvatiti. Ali možda da se samo dotaknemo i drugih problema koji su izazvali poprilične skandale, a time se bavi i naši zaštitari pošto potrošačkih interesa. I mislim da je to Ja sam već govorio da mi radimo jednu reviziju svega onog što ide recimo kao pomoćni sporedni proizvod koji isto tako može postati ozbiljna prijetnja i problematičan. Nisu nužno uvijek loši za potrošače, ali ali nameću probleme da i pitanja otvorena da li ih naši investitori dobivaju protuvrijednost koja je adekvatna novcu koji je investiran, a s druge strane u kojoj mjeri je opet prisutan sukob interesa jer im investicijski savjetnici i investicijska društva prodaju proizvode koji su zapravo njima u interesu da im prodaju, dakle dolazimo opet do sukoba interesa. Mi se nadamo da će ovog ljeta se um, zapravo razviti u naša javna diskusija u kojoj će sudjelovati pogotovo dionici iz industrije, iz privrede i da ćemo tu postići različit, da ćemo doći do vrlo korisnih zaključaka za nastavak našeg monitoringa tog tržišta i te vrsti poslovanja. Koje bi još završio od naših zastupnika, izvolite. Hvala lijepo. Ja se vraćam na ove probleme samo plasmana. Dakle, plasmana stanovitih financijskih proizvoda koji su rizični, a koje banke prodaju kako bi poboljšali svoju dokapitalizaciju, odnosno povećanje vlastitih sredstava banke. To je stvarno problem. Prvo na što ukazujem da i postoje recimo različite portfelji kod kojih mi kao nacionalna, pogotovo europsko tijelo, se moramo pobrinuti da budu usklađeni u zemljama članicama, da poštuju standarde koje smo nametnuli propisima i da se onda mi moramo na terenu uvjeriti da li oni to i poštuju. A ako utvrdimo da to nije tako, onda moramo isk izreći kazne i sankcionirati ih. I to mora postati javno poznato jer to je naša odgovornost, odgovornost nas kao nadzornih tijela da interveniramo i da se pobrinemo da se propisi doista poštuju, pogotovo kod ovakvih prodaja o kojima govorim. U Francuskoj smo u odnosu na te probleme, u Francuskoj naime postoji jedan sektor koji je jako obilježen metilist e, zadružnim bankama i malo su oni drugčije strukturirani, ali naš pristup je bio u svakom slučaju da se i tu moraju apsolutno provoditi evropski propisi. Prva stvar koja je napravljena su E, uvedene gornje granice za ono što se uopće može prodati, posebno recimo kod udjela vlastitog kapitala. A s druge strane smo uveli i donju granicu za one sekundarna potraživanja, odnosno drugorazredne proizvode, kako bi osigurali da se niko ne, ulazi u preveliki rizik e, kupujući recimo udjele u, u proizvodima koji su de facto vlastiti kapital dotičnih banaka i da bismo onda naravno stvorili uopće razumijevanje među malim i svojim ostalim investitorima za ono što rade. Dakle, kao što smo rekli, uveli smo gornju granicu, ali i donju granicu. Pokušali smo to koliko možemo zapravo provoditi u praksi kako bi, kako bi našu direktivu oporavke sanacije banaka još dopunili. Dakle, da uz nominalno jamstvo damo još dodatnu garanciju. Ali kao što smo već rekli, to, je, to su stvarno ona načelna pitanja. Evo, a ja bih se vratila na pitanje Svena Gigolda o upućeno boljem financiranju našem Better i da li je odgovor komisije bio dovoljan. Kao i obično mogu samo reći da Smatramo kako je komisija mogla puno više učiniti, ali zbog toga upravo mi kontinuirano insistiramo da se stvari izmjene. A kad govorimo o ovim ključnim dokumentaciji za investitore, mislim da je za ovu godinu vrlo više nego potrebno, nužno je, da se to, to pretvori u jednu obavezu i da to bude naš glavni cilj. Međutim, ne očekujem da će se tu previše toga dogoditi i da će se to realizirati. A osim toga, pitanje je vrlo e, izražene nekonzistentnosti, odnosno nedosljednosti između ovih obaveznih dokumentacija i poštivanja pravila u zamljim zemljama članicama. Dakle, imamo i različita sektorska pravila koja se tu koriste. Dakle, vrlo neujednačenu situaciju. A ono što mi želimo postići je da doista svi imaju iste šanse, drugim riječima da imaju iste mogućnosti, iste informacije i sve ostalo u svim zemljama članicama kako bi bila zbilja izjednačena situacija za sve investitore u Europskoj uniji. Gospodine Bončavani, hvala. Ja bih ponovio zapravo neke od ovih stvari koje je gospodin Tillman iznio. Naime, jako je važno ono što je Europska komisija učinila u vezi sa člankom 41. i ovom posebnom važnošću ovog samoplasmana. Jako je bitno da imamo zakonodavne propise, zakonske propise, evropske, koji će uspostaviti učinkovitu i jak nadzor nad takvom vrsti poslovanja, nad takvim transakcijama. Ali da podsjetim, kao što sam i rekao u svom uvodnom izlaganju, od 2009. smo objavili komunikacije 2009. i 2014. o likvidnosti i složenim proizvodima što se odnosilo onda i na svim aktivnosti tek samoplasmana posrednika financijskih. I vidjeli smo od 2010. u postocima kako je sa 31% posto palo na 10% 2017. ovo samo plasiranje, što znači da su propisi i kako međunarodni, tako i nacionalni bili učinkoviti. Mi kao nacionalna tijela za nadzor možemo učiniti više, dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je bio koji se i tu provlačio kroz sve studije o kojima ste govorili, o rezultatima studije, je mogućnost e, jedne arbitraže između, kad dođe do recimo sukoba ili kolizije normi iz različitih europskih zakonodavnih akata. Ja vas podsjećam na ogromnu razliku između recimo različitih disciplinskih mjera među recimo MIFID-a kao evropskog jednog zakonodavnog akta i drugih. Ali podsjećam da je MIFID 2 zapravo s jedne strane direktiva sa maksimalnim zahtjevima, a s druge strane imamo IDD uredbu koja je vrlo, vrlo slaba u odnosu na ono što zahtjeva i traži MIFID 2 to dakle predstavlja problem zapravo u primjeni za nacionalne regulatorne nadzorna tijela. Jer IDD je uredba koja traži jako, jako male, mislim ima minimum, minimum koji se zahtjeva. Dakle, to je problem za nacionalna tijela jer neizbježno će financijska industrija onda se prebaciti s jednog proizvoda na drugi. Ako razmišljamo o, o tim onda financijskim paketima, premda oni mijenjaju s jednog na drugi, oni su u bazi ostaju jednake i pogotovo financijski proizvodi vezani za osiguranja. Jer IDD, kao što sam već rekao, ima sasvim puno manje i potpuno zapravo različite zahtjeve od onih koji se postavljaju u MIFID-u. Idemo dalje. gospodin Gigold, kako bih bolje razumio ono što se sad već provodi i radi i ono što se još ne radi. Kad imamo plaćanje za zaštitu osiguranja, to de facto pokriva više sektora. Vi ste govorili o putovanjima, putnom sektoru, putničkom, ali ja sam govorio o financiranju kupnje auta, koji je ogroman sektor za puno potrošača, a isto vrijedi i u samom financijskom sektoru. Pa sad nas zanima, zanima da li vi pokrivate sva ta područja i o kojim potencijalnim mjerama trenutno raspravljate u okviru tog rada. I da li ćete onda i pomoći javnosti, široj javnosti da bolje shvati razinu marži koje se tu plaćaju na tom tržištu kako bi vidjeli de facto koji su proizvodi, kako bi onda mogli lakše procijeniti koji su proizvodi dugoročno vrijedni i čuvaju svoju vrijednost, a koji ne. Ja se naravno slažem s vama, ali ako vi imate proizvode gdje vam recimo posrednička marža za neke proizvode može iznositi do 70%, mislim da to govori dovoljno samo za sebe. I mislim da bi je OPAM trebala biti vrlo čvrsta kod e, vršenja i kompletno iskorištavanje svojih nadležnosti kako bi i ovlasti kako bi zaštitila male investitore. I sad me zanima dakle koje sektore pokrivate i što planirate kao svoje sljedeće korake i kako mislite obavijestiti naše potrošače, sve potrošače o, tome što činite. Jer ako to ne napravite, mislim da bi oni bili duboko razočarani u svoje financijska nadzorna tijela. da bi se uopće nešto i dogodilo, mi se uglavnom fokusiramo na takozvane one naše e, road showove, dakle mi koristimo različite manifestacije koje putuju i s njima, zapravo kroz njih obavještavamo javnost trenutno. Međutim, gledamo paralelno i na mnogo drugih stvari. I kad završimo te naše turne ćemo vidjeti naravno još jedan puta pomno izanalizirati tržište da vidimo kako izgleda. A kao što smo već rekli za ovo ljeto pred nama predviđamo čitav niz vrlo zanimljivih susreta sa predstavnicima industrije, financijske industrije, od toga čega puno očekujemo i ne mislim da ćemo prestati s ovim našim gostovanjima i tim našim, dakle, road showovima. Mislim da je naravno prirodan sljedeći korak da pogledamo i malo šire što se zbiva na tržištima jer vidimo koliko je tu recimo zabrinutosti i u vezi kredita koji se vezuju za osiguranja, primjerice i slične proizvode. Mi smo svjesni te šire slike, ali ne možemo odmah krenuti na sve, nego krećemo sa naših pojedinačnih područja kako bi imali čvrste argumente i doista prikupili čvrste dokaze za ono što se događa na tržištima. Dakle, postupno. A mislim da će napokon i daljnji koraci koje će naši politički donositelji odluka i zakonodavci donijeti, ovisiti o nalazima naših analiza koje ćemo mi isporučiti i dokaza koje smo u stanju prikupiti. Osobno mislim da se može puno napraviti na onoj vrlo praktičnoj razini. Evo, molim vas, možete li svojima poručiti da bi barem moj klub zastupnika volio da se to dogodi što je moguće prije, a ne da se čeka uopće do kraja godine. Mm, naš predsjednik odbora me zamolio da ja sad preuzem predsjedanje i da ga zamjenim, pa nisam baš pratila svu ovu, ovu raspravu ali da li to na to neko želi odgovoriti na ovo što je rekao Svin Gigolt ili treba? Ne, to je već učinjeno, dobro. Moja dužnost je samo da zaključim ovaj sastanak. Mislim da vam svima mogu zahvaliti. I mislim da ste nam dali jako puno materijala za razmišljanje, uključujući i sve ovo što ste kazali o delegiranom aktu. Mislim da ćemo to vrlo pažljivo promotriti, razmotriti. Ali kao što znate, trenutno proučavamo ovu reviziju ovih dviju predmetnih, zakonodavnih akata, uredbe i direktive i ako treba ćemo nastaviti taj posao ali morat ćemo prvo se pozabaviti implementacijom onog što smo već napravili, što imamo, postojećeg. Prema tome, bez e, daljnjih rasprava i produžavanja ovog, želim vam zahvaliti na sudjelovanju u našoj raspravi. Ova točka dnevna reda je zapravo unesena u naš dnevni red e, zbog stalnih pritužbe koje su stizale u odbor peti. Ali mislim dakle da bi upravo kod svih makroekonomskih razmatranja trebali ovakve stvari čisto formalno pravne prirode uzeti u obzir da vidimo da li će se nešto regulirati delegiranim aktom ili ne. Hvala vam u svakom slučaju.